Uh, Dobro jutro svima. Kao što vidite, veliko mi je zadovoljstvo što je kandidata za mjesto povjerenika gospodin Mimica već ovdje. E, dat daću kolegama novinarima nekoliko trenutaka e, da ga fotografiraju. Možda ću se i ja pojaviti na nekoj fotografiji. Uzeo sam svoju najživlju kravatu jutros. Nadam se da ste to zamijetili. Daću vam još nekoliko trenutaka, a nakon toga ću zamoliti kolege novinare da se maknu kako bih mogao vidjeti kolege koji sjede i skrivaju se iza novinara, što je neobobičajeno i za njih, budući da se i oni vole fotografirati. Dobro, vidim da svi poziraju. Hvala vam kolege. E, mislim da nema žena među fotografima, koliko vidim. Htio bih vas e, lijepo pozdraviti ovom važnom prigodom, a to je saslušanje hrvatskog kandidata za mjesto povjerenika. To je vrlo važna prilika za parlament i za Europsku uniju i uistinu mi je čast da imam priliku predsjedavati ovim sastankom. Vjerujem da ćemo imati konstruktivnu razmjenu mišljenja sa kandidatom za povjerenika. Posebno po prvi puta želim e, službeno pozdraviti hrvatske prevoditelje i to je prvi službeni put da ćemo raditi sa hrvatskim jezikom službeno. Oni su u kabini 24, ne mogu im, ne mogu im mahnuti, ali vjerujem da ćete im vi mahnuti. Ovo je i za njih uistinu posebna prilika. Prije nego što otvorim sastanak, Moram iznijeti nekoliko službenih primjedbi o o tome kako će biti organiziran rad na saslušanju, odgovornostima e, povjerenika i još nekoliko e, osnovnih informacija. Pozdravljam također i one koji nas e, prate putem interneta. Ovaj sastanak se emitira putem interneta kao i svi sastanci našega odbora za unutarnje tržište i zaštitu potrošača. Pozdravljam sve koji nas prate putem interneta, a posebno i publiku iz Hrvatske koja nas gleda možda i po prvi puta. I ne mogu ne reći da e, se svi naši sastanci emitiraju na internetu. E, nadam se da ćete ih pratiti. Isto tako želim napomenuti da imamo i vrlo informativnu brošuru o našem radu i ako želite možemo vas staviti na popis tako da ćete e dobivati brošuru. E, to bi bilo sve u uvodnom dijelu, a sada možemo prijeći na glavni dio sastanka. Ovaj sastanak se održava zajedno sa Odborom za zaštitu okoliša. Matijas Grose, predsjedatelj Odbora za zaštitu okoliša i ja dogovorili smo se da će tri zastupnika, gospođa Klas, koja je zamjenica predsjedatelja, i još tri zastupnika kako bi mogli postaviti pitanja kandidatu za povjerenika, a vezano uz e, resor koji se tiče zdravlja i medicinskih proizvoda. Međutim, veći dio pitanja će postavljati zastupnici iz našega odbora. Naime, dužnost koju će povjerenik obnašati, ako ga parlament potvrdi, ticat će se pitanja koja se tiču zaštite potrošača, sigurnosti proizvoda i nekih drugih pitanja na kojima radimo u sklopu ovoga odbora. E, naravno, tu su isto tako i pitanja e, zdravstvenih proizvoda. Sukladno poslovniku, parlament mora dati ocjenu kandidata za povjerenika na temelju osobne neovisnosti, predanosti europskim ciljevima i e, osobnosti mora ocijeniti komunikacijske vještine i poznavanje resora. Povjerenika smo zamolili da odgovori na upitnik, to ste dobili u materijalima. Pisani materijali su dostupni zastupnicima na svim jezicima a tu je isto tako i izjava povjerenika o nepostojanju sukoba interesa. Mogu potvrditi da sam dobio pismo od predsjedatelja odbora za pravna pitanja koji prema postupku je zadužen za pregled e, te izjave i tu nismo imali nikakvih primjedbi. Što se tiče vođenja samog saslušanja, pridržavat ćemo se strogo vremena, budući da želimo da se e, što većem broju zastupnika da mogućnost da postave pitanje i da se vrijeme pravedno rasporedi. Radit ćemo na sljedeći način. Daću mogućnost kandidatu za povjerenika da nam se kratko obrati, 10 minuta. Nakon toga ćemo imati vremena za pitanja. I nakon toga će postavljati pitanja koordinatori e, klubova zastupnika, svako od njih će postaviti pitanje i imat ćemo vremena za dodatna pitanja. Želim podsjetiti e, kolege i kandidata za povjerenika o tome koliko vremena imamo. Jedno pitanje, jedna minuta svakom zastupniku za prvo pitanje. Nadam se da će pitanja biti kvalitetna. E, neki su zastupnici znali postaviti ih dva do tri pitanja, no mislim da bi bilo bolje da se držite jednog pitanja. Nakon toga će povjerenik, kandidat za povjerenika imati dvije minute da da odgovor. Nakon toga 45 sekundi za dodatna pitanja i e, želim vas još jedan put podsjetiti da se dopunska pitanja moraju ticati vašeg prvog pitanja. Ako tu želite progurati još neko pitanje, onda ću vas prekinuti jer mislim da to ne bi bilo pošteno prema drugima. Kandidat za povjerenika će onda imati još jednu minutu za odgovor. E, mislim da ćete vidjeti kada krenemo da stvari dobro funkcioniraju. Htio bih isto tako podsjetiti kolege da očekujem da e, će se pitanja ticati tema za koje je povjerenik nadležan. Znam da će on biti član jednog tima i da će se baviti raznim horizontalnim pitanjima. Međutim, e, Htio bih vas podsjetiti da kandidat za povjerenika nema nadležnost za hranu, niti sigurnost hrane, kao ni pitanja koja se tiču duhanskih proizvoda i javnog zdravlja. Ako to možete na elegantan način povezati sa politikom zaštite potrošača, onda to možete učiniti. Međutim, pitanja koja nisu u sklopu resora neću dopustiti i mislim da je to pošteno prema svim zastupnicima. E, žao mi je što sam vam sada morao na početku održati lekciju. Htio bih da na što bolji način iskoristimo današnje saslušanje i da ispitamo povjerenika kada je riječ o resoru za koji je nadležan. Molim vas da se svi toga pridržavamo. Mislim da sam e, rekao sve što je bilo bitno. Imamo prevođenje na 23 jezika. 22 službena jezika je hrvatski. i nadam se da će se sve odvijeti glatko. Mislim da možemo krenuti. Veliko mi je zadovoljstvo što mogu pozvati kandidata za povjerenika Nevena Mimicu da se po prvi puta obrati odboru za unutarnje tržište i zaštitu potrošača. Imate deset minuta. Zahvaljujem predsjedniče. Gospodin predsjedniče, poštovani zastupnici, zadovoljstvo je velike čast da sam danas ovdje pred vama i da od vas tražim odobrenje kako bih postao prvi član Europske komisije iz Hrvatske. E, privilegij mi ja mi je što sam nominiran kao povjerenik za zaštitu potrošača, što je jedna velika prilika kako bih e, napravio jednu stvarno i vrlo pozitivnu promjenu svakodnevnim životima ljudi. Ukoliko dobijem potvrdu, pokušat ću uspostaviti blisku suradnju s parlamentom, naime mi dijelimo zajednički interes, a to je poboljšanje kvalitete života europskih građana. Jasno je, imamo bolje izgleda da u tome uspijemo ukoliko radimo zajednički. Iz tog razloga pokušat ću izgraditi jedan konsenzus neovisno o stranačkim stavovima i nacionalnostima. Prebatio bih se sada na svoj materin jezik hrvatski kao prvi kandidat za povrednika koji će govoriti hrvatski u parlamentu. E, to možda neće biti stvaranje povijesti, no barem će biti jedna povijest koju ćemo moći na kratko odslušati i za sve koji su uporno i predano radili na stvaranju i promicanju snažne europske politike zaštite potrošača. solidarnost svih sudionika uključujući novoga povjerenika za ovu politiku te članove europskog parlamenta i posebice ova dva odbora budi dodatnu nadu u uspjeh gospodarske i socijalne sinergije koju potrošači ugrađuju u rast europskog gospodarstva solidarnost je jedna od središnjih europskih vrijednosti koje dijelimo vrijednost koju moramo snažno braniti a posebice u trenutačnom gospodarskom kontekstu u kojem europa mora biti ujedinjena kako bi zajednički prevladala gospodarske izazove. solidarnost i gospodarski boljitak ujedno su glavni elementi politike zaštite potrošača upravo su me te vrijednosti vodile kada sam u hrvatskoj promicao prvi nacionalni zakonodavni paket za zaštitu potrošača i poticao hrvatske građane da iskoriste mogućnosti koje nudi slobodno tržišno gospodarstvo. i will now switch back to english. i see two prebacujem se nazad na engleski. Vidim dvije ključne dimenzije što se tiče europske politike zaštite potrošača. Prva je snažna gospodarska dimenzija koja zapravo proizlazi iz ekonomske snage potrošača. Uz potrošnju 56 posto europskog BDP-a potrošači zapravo igraju važnu ulogu u oživljavanju gospodarskog porasta i poticanju inovacija i održivosti. Oni imaju ključnu ulogu u ostvarivanju punog potencijala jedinstvenog tržišta, kao što je naznačeno u aktu jedinstvenom tržištu. Međutim, potrošači nisu samo kupci. Druga dimenzija potrošačke politike je zapravo socijalna dimenzija, a to je ostvarivanje konkretnih i opipljivih prednosti za same potrošače. Tržišta moraju raditi za potrošače, a ne samo u suprotnom smjeru. To je danas osobito važno kad mnogi europski građani se nalaze u teškim gospodarskim situacijama. A iskorištavanje najbolje moguće vrijednosti e, iz svakog eura, iz svake kune ili već neke druge nacionalne valute je od ključne važnosti. Dakle, politika zaštite potrošača e, mora raditi na tome da osnaži potrošače, da mogu dobiti povoljnije prilike, da gdje je to moguće uštede i da učinkovito iskoriste svoje potrošačka prava. Gospodine predsjedniče, poštovani zastupnici, ja sam realističan i vrijeme do kraja trenutnog mandata komisije je ograničeno. Međutim, dovoljno je vremena da se napravi jedan stvaran učinak, korak prema naprijed kako bi se pokazalo da europska potrošačka politika može na terenu napraviti razliku. Ukoliko dobim potvrdu, ja bih temeljio svoj rad na programu za zaštitu potrošača Europske unije, koji je velikim dijelom obličen upravo od strane parlamenta, odnosno odbora za unutrašnje tržište i zaštitu potrošača. U potpunosti podržavam taj holistički pristup i svoju ulogu doživljavam kao zaštitnika tog programa i radio bih zajedno s drugim povjerenicima, osobnito potpredsjednicom Reding, da zapravo konstantno pratim sigurnost svih kapija. Dakle, moj, moj rad bih se, bi se mogao sažeti u tri riječi, a to je konsolidacija, suradnja i komunikacija. Prije svega za konsolidaciju legislativnog okvira postoji nekoliko važnih e, legislativnih prijedloga koji su trenutno u postupku pred parlamentom i u vijeću. Osobito on je medicinskim proizvodima i in vitro dijagnostičkim proizvodima, zatim sigurnost proizvoda, bankovni računi. Ja bih dao sve od sebe da poduprem njihovo usvajanje unutar ovog mandata. U slučajevima gdje je legislativa već usvojena, e, osobito bih obratio pažnju na odgovarajuću učinkovitu transpoziciju i provedbu. Nova pravila o rješavanju sporova i odredbe o kozmetičkim proizvodima su samo dva takva primjera. Nadalje, e, bliska i uska suradnja s partnerima bio bi sastavni ključni dio mog rada. Politika zaštite potrošača može samo stvoriti prednosti ukoliko se dotiče i koristi druge politike. Ona je sastavni dio cijelog niza politika i nju se mora aktivno podržati od strane cijelog niza dionika. Ja bih posvetio značajan dio svog rada upravo e, za postići to i naravno surađivao bih sa komisijom. E, zagovarao bih potrošače u svom kolegiju i tražio bih snažan savez sa svim drugim povjerenicima čiji portfelji na neki način se dotiču onog za zaštitu potrošača. To bih počeo od samog početka i raspravljao bih inicijative i promicao perspektivu zapravo potrošača i interese potrošača unutar cijelog procesa donošenja odluka. Kao demokratski zabrani predstavnici europskih građana, parlament bi zapravo bio moj ključni partner i to osobito dva odbora pred kojima sam danas ovdje. Dakle, vi ste zapravo sami građani Europske unije. A ja vidim potrošačke organizacije kao ključni, ključnu vezu s potrošačima i zapravo visi prvenstveno državama članicama da te organizacije uspješno funkcioniraju na nacionalnoj razini. Međutim, komisija može pružiti vrijednu podršku i ja bih rado također na tome radio. Također moramo surađivati s međunarodnim partnerima, primjerice Kinom, što je ključno kako bismo se pobrinuli da svi proizvodi koji se prodaju u Europi, uključujući i sve što uvozimo, da odgovaraju našim striktnim sigurnosnim standardima. Dakle, potrebna nam je ta sigurnost već od samog izvora proizvodnje. Također bih pokušao stvoriti savez sa industrijom i podržao eh, zaštitu potrošača s jedne strane, a s druge strane pošteno igralište, pošteno tržište za sve, jer to su zapravo samo dvije strane istog novčića. Dakle, sa industrijom bih surađivao na jedan otvoran i transparentan način. E, dame i gospodo, suradnja je osobito važna za provođenje i to je jedno područje gdje mislim da možemo i da moramo neke konkretne rezultate ostvariti prije kraja 2014. godine. Prava potrošača koja se ne provode zapravo u praksi ne postoje, a to ta provedba se prvom redu provodi na tržištu na nacionalnoj razini. No, Europska može podržati i osnažiti učinkovitost tih, tog truda na nacionalnoj razini. To je do sada vrlo uspješno radila i to kroz mrežu nacionalnih tijela za provedbu i u poznatim čistkama, odnosno dubinskim koordiniranim kontrolama. A ja bih tu podršku Europske unije još jedan korak dalje. Zanima me također na koji način tu mrežu možemo učinkovitije iskoristiti. Možemo li dakle proširiti područja kojima se ona bavi, odrediti najbolje prakse, a isto tako e, istražio bih da li te dubinske kontrole se mogu još dalje proširiti. Dakle, ovakve bi mjere mogle, mogle vrlo brzo donijeti dodatne rezultate. Nadalje, upotrijebio bih izvješće e, o trenutnom funkcioniranju provedbenih pravila koje se planira za sljedeću godinu i koje je dobra prilika da se revidira trenutni okvir i da vidimo da li on pruža najbolje moguće rezultate. Dakle, uputio bi se u razmatranje tog procesa zajedno sa svim mojim partnerima u nadolazećim mjesecima. E, dame i gospodo, me treći prioritet bio bi da e, vidljivo i aktivno komuniciram i promičem europsku politiku zaštite potrošača. Dakle, važno je proširiti glas o tome kako ona poboljšava svakodnevne živote europskih građana. To se mora temeljiti na usmjerenim, ciljanim podacima za potrošače koji moraju biti izraženi jasnim i jednostavnim jezikom. Dakle, trebamo podatke, informacije koje će potrošačima dati dokaz i pouzdanje zapravo da imaju jasna prava koja je moguće provesti. To je osobito važno za potrošače koji žive u zemljama sa relativno slabom, niskom kulturom zaštite potrošača. Dakle, postoje mnoga područja gdje potrošači mogu uštediti novac, mogu smanjiti svoje troškove za korištenje energije, plaćati niže bankovne naknade ili kupovati trajnije robu bolje kvalitete. Ja bih svoj mandat iskoristio da zajedno sa svim dionicima i partnerima stvorim snažnu javnu svijest i interes za pitanja zaštite potrošača. Ukoliko u tome uspijemo, to bi moglo prikazati koja je zapravo dodana vrijednost Europske unije samim građanima. Također moglo bi ih potaknuti da glasaju na sljedeće godine na nadolazećim europskim izborima. Gospodine predsjedniče, poštovani zastupnici, politika zaštite potrošača mora se prilagoditi evaluirajućoj stvarnosti. Gospodarska kriza, digitalna evolucija, sve snažnije i veće globalno tržište. Ukoliko mi pružite priliku, ja sam odličan da potrebim puni potencijal europske politike za zaštitu potrošača. To je doista politika građana, politika koja se dotiče njihovih svakodnevnih života i koja povezuje Europsku uniju s njenim građanima. Zapravo ona je često odgovor na ključno, jedno od ključnih pitanja naših građana, a to je što zapravo Europska unija može učiniti za mene. Hvala vam. Well, Hvala kandidatu za povjerenika na vrlo sveobuhvatnoj uvodnoj izjavi. Sada ćemo imati pitanja od političkih koordinatora iz odbora. Počinjemo od Andreasa Švaba koji ima jednu minutu za prvo pitanje. Izvolite. Hvala lijepa, gospodine Mimica. Hvala na uvodnom izlaganju. Želim odmah postaviti pitanje. Jedan prioritet današnje e, komisije koje, ćete biti član ako vas potvrdimo je u poboljšanju e, primjene europskog zakonodavca. E, mi smo E, jednoglasno zahtijevali da komisija mora učiniti više. Vi ste se dotakli toga u svom izlaganju kad ste spomenuli takozvane SWIPS gdje ste napisali da vjerujete u bolju primjenu i bez donošenja novih zakonskih prijedloga. To zvuči vrlo razumno jer ponekad je manje više, ali ono što vas želim pitati, kakve koje konkretne zakonske akte želite predstaviti u svom kratkom mandatu kako bi se primjena postojećeg europskog zakonodavstva poboljšala u, u interesu E, potrošača. Želim čuti od vas o konkretnim prijedlozima koje želite predložiti. Gospodine Mimica, dvije minute. Hvala gospodine Švab na pitanju. To mi daje mogućnost da dodatno razradim pitanje o tome kako se kreiraju politike a smatram da je to glavna zadaća novog povjerenika zaduženog za zaštitu potrošača. Pokušao sam objasniti da politika potrošača nije izdvojena. Riječ je o horizontalnoj međuresorskoj politici koja zahtjeva suradnju svih povjerenika u kolegiju povjerenika. Potrebni su i njihovi potezi i e, potrebno to ugraditi u aktivnosti koje, se, koje oni provode, a tiču se zaštite potrošača. Ja ću temeljiti svoje aktivnosti na temelju agende za potrošače. Ja smatram da sam čuvar agende za potrošače, što znači da ću se baviti sa četiri osnovna stupa. Sigurnost proizvoda je na prvom mjestu, a to spada u nadležnost povjerenika za zaštitu potrošača. Kada je riječ o sigurnosti proizvoda izuzev hrane. Radujem se suradnji s ovim odborom, sa oba odbora koji su predavnom, kako bismo dobili zakonske prijedloge o medicinskim proizvodima, in vitro diagnostičkim proizvodima, o sigurnosti proizvoda, nadzoru tržišta i bankovnim računima. Nadam se da će se ti zakonski prijedlozi usvojiti do kraja mandata ovog parlamentarnog saziva. To bi bio prvi zakonski prijedlog. Ako bismo otići, mogli otići korak dalje, onda ću se koncentrirati na reviziju suradnje u području zaštite potrošača. Trebali bismo revidirati e, čitav taj proces u državama članicama, a ako analiza pokaže da je to potrebno, onda možemo krenuti i u definiranje boljeg koordinacijskog okvira za e, bolju provedbu propisa o e, sigurnosti proizvoda. Dodatno osnaživanje i bolje informiranje potrošača vjerojatno neće zahtijevati dodatne zakonodavne aktivnosti, no to je svakako vrlo konkretna zadaća e, kojom bi se trebao baviti novi povjerenik za područje zaštite potrošača. Hvala. Gospodin Švab, imate dopunsko pitanje? E, hvala na odgovoru, međutim zanimaju me konkretni prijedlozi e, kako bi se propisi bolje primjenjivali državama članicama. Možete li dati konkretan primjer već postojećih propisa koji bi se trebali bolje primjenjivati? Vi ste rekli da smatrate da bi se politika potrošača trebala prilagoditi novoj e, situaciji na terenu, da trebamo imati novu kulturu potrošača. Međutim, teško će biti objasniti potrošačima da komisija želi imati holistički pristup i da treba odgoditi e, tu znači, stvaranje te potrošačke kulture. Mislim da bi trebalo potaknuti komisiju u tom smjeru. Ja govorim kao izvjestitelj o propisima koji se tiču prava potrošača. Možda bi se trebali prilagoditi toj novoj stvarnosti na način da nam trebaju harmonizirani pristupi. Potrošači znaju da imaju prava i trebaju biti svjesni da ih mogu koristiti. Izvolite. Da, ja sam govorio o predstojećim propisima e, koji su na putu u parlamentu i vijeću. Međutim, postoje brojni propisi koji su već na snazi, a tiču se prava potrošača. Ako me potvrdite, ja ću perspektivu zaštite potrošača uvesti u provedbu svih, svih postojećih propisa. To se prije svega odnosi na direktivu o pravima potrošača, o nepoštenim poslovnim praksama, zatim mislim da treba učiniti više u području trgovine na internetu E, kao i sudjelovanja potrošača e, u trgovini na internetu. To se posebno odnosi na zaštitu podataka, neutralnost na internetu i slična povezana pitanja. To su područjima u kojima treba poboljšati situaciju. Isto tako je e, važno i pitanje prava potrošača, bilo da je riječ o pravima putnika u različitim oblicima transporta. U tim pitanjima ću biti u kontaktu s ostalim povjerenicima e, kako bismo ugradili interese potrošača i e, kako bi se to provodilo e, i u državama članicama i na razini Europske unije. Hvala, dobro. Sljedeće pitanje Evelyn Gepard. Hvala gospodine predsjedavajući, gospodine Mimica. Pričekat ću malo dok ne stavite slušalice. Rekli ste upravo u vašoj uvodnoj izjavi da za, prava potrošača, zaštita potrošača koje se ne provedu, da oni zapravo ne postoje. Tu vam samo mogu reći da se slažem s vama jer mi već dugo razmišljamo o tome kako možemo poboljšati zakonodavstvo što zaštite potrošača. Jedna mogućnost je da se počinju uvoditi kolektivne tužbe na razini e, cijele Europske unije. Ne govorimo o nečemu gdje bi kopirali američki sustav, nego o našem sustavu. Mene bi zanimalo koliko biste bili spremni zaći u to područje, dati tu neke prijedloge kako bi ovdje konačno postigli napredak. Hvala. Izvolite, gospodine Mimica. Hvala. Hvala gospođo Gebhardt Hvala što ste postavili e, to pitanje kolektivne zaštite prava o kojemu se već dugo govori u parlamentu i vijeću i pokušava se pronaći e, najbolje moguće rješenje za potrošače. Da, istina kako bismo mogli iskoristiti sve pogodnosti jedinstvenog tržišta, kako bi ono moglo funkcionirati, kako bi moglo postojati prekogranična trgovina, moramo uvjeriti potrošače da mogu imati povjerenja da će moći iskoristiti sve pogodnosti unutarnjeg tržišta. Kolektivna zaštita prava može biti korak u tom smjeru. Siguran sam da ste svjesni činjenice da govoreći o inicijativi koja još nije službeno usvojena od strane komisije i u čiju pripremu nisam bio uključen, dosta je težak zadatak. Možda bi bilo čak i neprimjereno ulaziti u detalje predstojećeg prijedloga komisije na tu temu. Međutim, e, tijekom priprema sam e, postao svjestan da će se uskoro pojaviti prijedlog komisije koji će se pozabaviti upravo pitanjem kolektivne zaštite prava na jedan horizontalan način, dosljedan način, kao što su to i zatražili u parlamentu kroz e, izvješća na tu temu. Ako se moja kandidatura potvrdi, ja ću uskoro biti u mogućnosti proučiti detaljnije prijedlog komisije i rado ću se pozabaviti tom temom i vidjet ću u kojoj mjeri on odražava stvarne interese potrošača Dakle, da postoji ta mogućnost kolektivne zaštite prava bez parnica. Ne radi se o tome hoćemo li imati više ili manje sudskih postupaka, nego da potrošači imaju puno povjerenje u zaštitu svojih prava. Smatram da će to biti važan dio mog budućeg rada i da ću pokušati doprinijeti e, svemu onome što je komisija do sada već odradila. Evelyn Gefford, dodatne pitanje. Da, ja sam vas pitao za vašem osobnom mišljenju, a ne za onome što trenutno komisija radi, a to je potpuno drugačija stvar. Ja sam li vas dobro razumjela da osobno ste u načelu za to da se uvede takav jedan sustav? E, Yes, Mrs. Da, gospođo Gebhardt. Ja sam za okvir o kolektivnoj zaštiti prava kojim se poštuje pravna tradicija u državama članicama i koji odražava stvarni interes potrošača. To je ono za što ću se ja zalagati. Nakon što prijedlog bude predočen i meni i vama. Ne mogu sa sigurnošću reći u ovom trenutku um, koji je sadržaj tog prijedloga. Međutim, kao i uvijek, ja ću se boriti za to da se interesi potrošača ugrade i u e, taj prijedlog. Imaćemo priliku zajedno o tome porazgovarati. Nakon što komisija iznese prijedlog parlamentu, vidjet ćemo da li to odražava puna očekivanja i interese potrošača u području zaštite njihovih prava i izgradnju povjerenja potrošača u unutarnje tržište. Hvala. Sada prelazimo na klub zastupnika Liberala. Gospodin Lokegard. Gospodine Mimice, dobrodošli u Brisel. Želim vam čestitati na tome što ste kandidat za ovaj važan refsor. E, Hrvatska je mala zemlja, ali mislim da je Brisel pravo mjesto za vas. A sada prelazi na pitanje, dragi gospodine Mimica, e, nediskriminacija na temelju e, mjesta prebivališta je jedna od tema. Po mom mišljenju jedan je od e, nesretnih efekata to da u nekim zemljama E, nisu poznati zakoni o zaštiti potrošača. Kako vi vidite e, taj, e, tu neusklađen, gledate na tu neusklađenost između prebivališta potrošača i njegove zaštite ako je proizvođač proizvoda u nekoj drugoj zemlji? Želim istaći da je jedinstveno tržište često segmentirano tako da postoje e, i neke nepoštene poslovne prakse to vrijedi jednako za e, trgovinu u internetu kao i za trgovinu u, e, na tržištu u dućanima izvan zemlje prebivalište kupca moramo osigurati različite načine i metode kako bismo e, zaštitili potrošača od diskriminacije na temelju činjenice da je njegovo prebivalište jedno drugo od zemlje u kojoj svoje sjedište ima proizvođač ili trgovac. To je područje gdje će povjerenik za zaštitu potrošača morati odraditi svoj dio posla u suradnji sa povjerenikom Barnijeom kad se radi o tom postupku metoda plaćanja i drugih e, stvari postoje već e, odgovarajuće zakonodavstvo već postoji u svrhu zaštite potrošača međutim međutim moramo imati objektivne e, kriterije i precizne okvire, precizne e, smjernice o tome koji su to objektivni kriteriji i morat ćemo se koncentrirati na to kako bismo donijeli zakonske okvire kojima se točno određuje e, što su opravdane metode i mjere, a što predstavlja diskriminaciju od koje želimo zaštititi potrošača. Mi ćemo u komisiji učiniti sve što je u našoj moći da e, riješimo tu te probleme. Hvala lijepa. E, samo e, da dodam, mogu li taj vaš odgovor protumačiti na taj način da ćete biti u, tom, u tim pitanjima na strani malih i srednjih poduzeća? Da, hvala na tom pitanju. Da, doista moramo uložiti sve moguće napore kako bi jedinstveno tržište funkcioniralo kako za potrošače, tako i za male, mala i srednja poduzeća. Jer velike kompanije se same brinu za sebe, one imaju dovoljno e, e, pravnih e, dovoljno zaposlenika koji se bave e, svim svom e, zakonskom regulativom međutim time što ćemo omogućiti jednake šanse za sve i ukinuti diskriminaciju poboljšat ćemo situaciju kako za potrošače, tako i za male i srednje poduzetnike. Hvala lijepa. Sljedeće pitanje. Gospodine Mimica, pozdravljam e, ovo što ste izjavili da e, će provođenje prava biti jedan bitni dio vašeg budućeg rada. Dio toga je i nadzor tržišta mi već godinama čekamo nove prijedloge komisije, e, sada su oni na stoli, a to pozdravljam. Moje konkretno pitanje, novi prijedlog komisije e, e, da je naglasak na analizi rizika, međutim nedostaje definicija što se smatra rizikom u ovoj direktivi i ono što ja smatram problematično, problematičnim e, u prijedlogu nedostaje princip opreza i zato vas želim pitati da li ćete skupa s nama e, biti e, na putu prema E, prema e, zaštiti potrošača na principu opreza. Uvijek se pred Božić e, dogode novi skandali na tržištu. Kako se može pobrinuti za to da mehanizmi kontrole funkcioniraju kako se ne bi svaki put, svake godine pred Božić događali novi skandali. Oige Heigart je na primjer istakao da se, da se novi standardi uvode što se tiče dječjih igračaka i sadržaja teških metala. Kako se mogu poboljšati standardi u tom pogledu? Hvala gospođo Vile na ovom pitanju. To je zbilja, e, sigurnost proizvoda je zbilja možda najvažnija tema koja zanima potrošače. Ja bih doista rekao da procjena rizika e, harmonizirana na razini Europske unije e, nas ne bi učinila e, E, ne, ne bi bila efikasna kada bi ta procjena bila prepuštena nacionalnim e, razinama, odnosno državama članicama. Mi moramo e, pojačati smjernice unutar zakonskog okvira što se tiče procjene rizika. Međutim, suradnja između nadležnih službi za nadzor tržišta, identificiranje najboljih praksi i e, njihovo širenje potom e, u cijeloj mreži i na nacionalnim razinima je vrlo bitno. Također moramo poboljšati suradnju sa industrijom i njihovo shvaćanje, odnosno prihvaćanje važnosti e, sigurnosti proizvoda. E, nova inicijativa o nadzoru tržišta e, dodiruje mnoge od tih pitanja, poboljšavanje koordinacije između zemalja članica, e, popravljanje analize i procjene rizika, E, predlaže se forum za, e, gdje, gdje bi e, organi vlasti iz zemalja članica koje se bave nadzorom na tržištu mogli međusobno surađivati i koordinirati svoje djelovanje. Dodatno pitanje, gospođe Rule. dodatno bih vas pitala, još niste odgovorili kako definirate rizik mislim da mi u Europi ne bismo trebali imati nedefinirano nego vrlo jasno i jedinstveno definirano što je to rizik. I e, spomenuli ste još jednu važnu stvar, a to je odgovornost industrije i tu bih vam postavila još jedno pitanje kako kanite jače uključiti industriju u rad na zaštiti potrošača jer to je doista zajednička odgovornost. Hvala lijepa na ovom pitanju. Sigurnost e, ide korak ide ruku pod ruku sa znanošću, postoje preporuke znanstvenika i one su najbolji mogući okvir kako bi se e, definiralo definirao procjena rizika e, izvjesne komponente, kemikalije, karakteristike proizvoda. Dakle, to sve skupa moramo povezati i zato poboljšavanje procjene rizika e, je e, zapravo poboljšavanje suradnje sa znanošću i to je ono što će službe komisije i e, grupe eksperata za što će se e, zalagati i na čemu će raditi. Prava procjena rizika u tom slučaju mogla bi biti mnogo bolje upotrebljena i na nacionalnoj razini, na razini zemalja članica. To je put kojim kanimo krenuti. Ja ću, e, meni će biti drago ako me potvrdite kao povjerenika da e, poradim i sam na tome. Hvala lijepa. U ime grupe, kluba zastupnika Europskih konzervativaca i reformista želim vam čestitati na ovoj kandidaturi. U svojim pisanim odgovorima napisali ste da želite promovirati benefite, koriste za potrošače na zajedničkom e, jedinstvenom tržištu. o tom je bilo vrlo drago pročitati. Koje konkretne koristi za potrošače vi želite promovirati i na koji način ćete to učiniti i kada ćete to učiniti. Hvala lijepa gospodine Bilan. Da, e, jedinstveno tržište kao što smo već u mnogim prilikama ponovili, mora funkcionirati za potrošače. Postoji akt o jedinstvenom tržištu koji je i u ovom odboru, u ovom domu e, promoviran. Ja politiku zaštite potrošača i interesa potrošača smatram ključnom pokretačkom e, silom na jedinstvenom tržištu. I zato se veselim mogućnosti da kad god se radi o dalekosežnim inicijativama koje se tiču cijele Europske unije, bez obzira radi li se o strategiji za Europu 2020 ili o europskom semestru, moramo se odvojiti od e, pukih e, makroekonomskih indikatora e, i koncentracije samo na gospodarsko gospodarski rast i nova radna mjesta i moramo veću pažnju posvetiti interesima potrošača. E, akt o jedinstvenom tržištu e, zapravo i poziva na donošenje vrlo konkretnih mjera u različitim područjima zaštite potrošača. E, to Međutim, nije samo jedna dvanaestina mjera koje su potrebne da bi se poboljšalo funkcioniranje jedinstvenog tržišta. Potrebne su nam horizontalne politike kako bi se postigao uspjeh, uspješno funkcioniranje jedinstvenog tržišta. I zato će mnoge vrlo konkretne akcije biti potrebne i morat ćemo ih promovirati i provoditi kako bismo postigli da jedinstveno tržište radi za potrošače i da potrošač bude u centru, u centru naše pažnje. Gospodine Bilan, hvala na odgovor gospodine Mimica. Kako ćete uključiti zemlje članice u zaštitu potrošača? Kako ćete surađivati sa zemljama članicama kako biste osigurali da one e, međusobno efikasno komuniciraju, osobito kad imamo u vidu da će se sljedeće godine održati izbori za Europski parlament i koje specifične politike bi se po vašem mišljenju mogle e, upotrijebiti e, u svrhu unapređenja zaštite potrošača. Hvala lijepa na ovom pitanju. Ja sam već naglasio važnost koordinacije između svih dionika svih dionika koji sudjeluju i mogu utjecati na uspješnost ili neuspješnost politike zaštite potrošača. Suradnja sa zemljama članicama važan je dio toga i zato ću uložiti sve moguće napore kako bi e, funkcionirali konstantni kontakti sa e, organima vlasti u zemljama članicama na, koje su nadležni za nadzor tržišta kako bi se poboljšala koordinacija njihovih aktivnosti. Rekao bih da je to politika koja bi trebala biti proaktivna. Ja zapravo ne smijem čekati dok e, zemlja članica počne provoditi zakonodavstvo donešeno na razini Europske unije i, i nego i prije toga moram e, zapravo smisliti najbolje metode i načine suradnje kako bismo na proaktivan način organizirali redovite kontakte i komunikaciju sa vlastima na nacionalnoj razini kako ono što se događa na razini Europske unije ne bi bilo odvojeno od rada na razini zemalja članica. Mislim da je ta koordinacija vrlo važna. I na kraju krajeva u krugu koordinatora gospodin pascal u ime kluba zastupnika FD Oprostite, prvo je govornik gospodin De Jong. Ispričavam se. Denis De Jong, izvolite. Hvala vam. U našem odboru eh, IMCO imamo problem da ne uspijevamo u domu osigurati koordinaciju zaštite potrošača, postoje drugi odbori koji ovdje imaju e, isto tako nadležnost. A sada vas pitam, vi ćete biti novi povjerenik, dolazite iz male zemlje. Vi sada imate zadaću koordinirati zaštitu potrošača u komisiji naspram drugih povjerenika koji su isto tako velike osobnosti, gospođa Reding, gospodin Banje i tako dalje. Kako ćete osigurati koordinaciju zaštite potrošača, kako to želite uspjeti ostvariti u svim na svim područjima koje komisija pokriva. Kako, mis, kako želite, na primjer, u radnim radnim skupinama osigurati da se zaštita potrošača osigura? Ili, na primjer, u raznim drugim inicijativama? Slažete li se s tim da komisija razjasni isto tako koji su točni interesi zaštite potrošača? Kako želite osigurati da ima dovoljan utjecaj zaštita potrošača u komisiji? Hvala vam, gospodine De Jong. Ja gledam na to tako da tijekom mojih priprema za ovo saslušanje pokušao sam se podsjetiti svih imena promjenika s kojima ću morati surađivati kako bi ih ponovno potrošaču stavio u fokus e, svih drugih politika, svih drugih aspekata politika, već na početku zakonodavnog postupka, dakle tijekom studija utjecaju i tijekom e, parlamentarnog procesa sudlučivanja I njih ima 11, dakle 11 kolega u kolegiju povjerenika koji su na jedan ili na drugi način u mogućnosti utjecati e, interese potrošača u njihovim pojedinim e, područjima. Ta politika je sve više više horizontalna i skoro pa ne postoji niti jedna vertikalna politika koja se sad može dodijeliti samo jednom povjereniku. Radi se više o suradnji i izmenjivanju raznih politika. Politika zaštite potrošača se jako dobro uklapa u takav sustav rada e, komisije. Moja uloga će stoga biti da postavim zaštitu potrošača već kao fokus u prvim fazama zakonodavnog postupka pa sve do njihove provedbe. I to će učiniti da druge politike postanu isto tako i prihvatljivije što se tiče građana i potrošača. Građani i potrošači će pozdravljati, ja smatram, više te politike kada će oni stvarno održavati njihove interese. Mi moramo u politikama imati taj odraz kako bismo mogli stvarno staviti fokus na zaštitu potrošača. I ja tako gledam na koordinaciju unutar komisije. Hvala vam. Dodatno pitanje, gospodine Jong. Ja smatram da imate dobru namjeru, no ja bih rado čuo od vas konkretan odgovor. Uzmem na primjer konkretni primjer. Prava e, putnika avionima. Gospodin Kalas je tu zaslužan, no sada neki žele da svi potrošači imaju jednaka prava neovisno o aviokompaniji. U komisiji vidimo tu dosta fragmentirane prijedloge za razvoj prava avionskih putnika. Jeste li vi sada za one koji to tvrde, dakle za zaštite udruge potrošača, ili ste za drugu stranu? Hoćete li to tako i reći gospodinu Kalasu konkretno? Hvala vam na dodatnom pitanju. Ja sam već raspravljao sa gospodinom Kalasom o tome kako ćemo provesti, poboljšati, ojačati postojeće zakonodavstvo što se tiče prava avionskih putnika. I složili smo se da što se tiče tog koncepta, da nam je potreban zajednički napor kako bismo imali zaštitu potrošača u tom području. I to je upravo tema gdje je prava e, zaštite potrošača upravo u mojoj nadležnosti. Ja i to je pitanje koje se mene tiše. Ja sam eto već tri tjedna u Briselu bez prtljage. Još uvijek ne znam što će se dogoditi s njom, što će, što će biti, čak i nakon ovog saslušanja. I stoga mislim da je to stvarno dobar primjer koliko je važno ojačati prava avionskih putnika, moći locirati njihovu prtljagu, čak i ako prtljaga doduše nije sada trenutno baš izgubljena, nego je samo otišla na drugu intenzinaciju. I dakle, to je stvarno iznimno važno, moramo imati jasne propise o tome tko je odgovoran da nadoknadi, na primjer, eto, ovaj gubitak prtljage ili e, potreškoće koje mogu nastati iz te situacije. Očekujemo do, dosta vaše predljage. I još gospodin Paska, zadnji govornik u ime koordinatora. Dragi povjereniče, kandidat za mjesto povjerenika, e, dragi gospodine Mimica, kao prvo vam želim čestitati, želim reći da se nadam da će građanima i vama članstvo u EU donijeti povećanu kvalitetu života. Jedan od vaših glavnih prioriteta je informiranje potrošača o njihovim pravima. Želim vas, vas pitati koje ćete konkretne korake poduzeti što se toga tiče. Hvala. Da, hvala vam kao prvo na tome što ste nas pozdravili, što ste izrazili najbolje želje za naše članstvo u Europskoj uniji, u Europskoj obitelji. To je stvarno bio e, naš cilj koji smo imali već nekoliko desetljeća i sada se to konačno i ostvaruje. Poboljšati dnevicu evropskih građana, uključujući naravno i hrvatskih građana, uskoro je važan dio europske politike zaštite potrošača. Stoga, ako želimo nadograditi ove najvažnije vizije, najvažnije stupove koje imamo, ako želimo biti učinkoviti u održavanju razine sigurnosti na tržištu, pa čak i povisiti tu razinu na našem tržištu, želimo osnažiti naše potrošače i želimo imati korektne sustave provedbe. Prvi cilj bi bio da imamo politiku zaštite potrošača kao integrirani dio u svim drugim područjima, te isto tako u svim drugim e, djelovanjima koje imamo na unutarnjem tržištu, e, aktivnostima s kojim želimo poticati stvaran učinak unutarnjeg tržišta. Što se tiče zaštite potrošača, već sam pokušao objasniti koliko ću ići daleko i detaljno sa potpredsjednicom Reding što se toga tiče, dakle što se tiče ostvarivanja okvira o zaštiti potrošača no, zatim, ako me potvrdite, imat ću isto tako važnu ulogu da sam zapravo zadužen za provedbu prava zaštite potrošača i ja ću upravo raditi na tome konkretno da se to stvari na europskoj razini. Hvala vam na vašem odgovoru. Mislim da brzo rješavanje sporova, isto tako sastavni dio zaštite potrošača, jeste li spremni informirati građani isto tako o vrlo brzom i učinkovitom načinu rješavanja sporova? Da, doista. Ja smatram pravo informiranje potrošača, ne naravno da ih e, preopteretimo sa mnoštvom informacija, nego da imamo jasni, ali sveobuhvatni pristup, isto tako jasne formulacije kako bismo im prenijeli e, informacije o njihovim pravima, to je važan dio onoga što ja mogu poduzeti. U tom bih smislu svakako htio igrati važnu ulogu, biti dio dakle, ostvarivanja toga da zaštitu potrošača stavimo na vrh eh, učinkovitih političkih mjera. Hvala vam. S time završavamo sa krugom koordinatora. Želim samo zahvaliti zastupnicima Europskog parlamenta koji su došli pravovremeno na sastanak i eh, Odgovori su vam bili jako zanimljivi, gospodin Mimica, no malo dugački, tako da bih vas zamolio da budete sažeti, da ću vam eh, mali znak. Isto tako, inače ćemo izgubiti vrijeme na kraju. Sada prelazimo na pet eh, drugih govornika iz odbora, samo da vas posjetim. Filip Živan, eh, Antonio Corriade de Campus, gospodin Plenković iz Hrvatske, gospođa Moze i gospođa Tun. Započet ćemo sa gospodinom gospodinom Živanom, na minutu. Gospodine kandidat za želim vas također pozdraviti i šestitati vašoj zemlji na uskorašnjem članstvu u EU. Samo što sam tiče onog pitanja o kolektivnoj zaštiti prava. 2012. godine u veljači smo podržali uvođenje takvog sustava uz uvjete da imamo zaštitne mjere. Te mjere su neophodno potrebne moramo zaštititi potrošače zato što imamo vrlo različite nacionalno zakonodavstvo, no ta, je zaštitna mjera je nešto što je stvarno neophodno. Kada vas je kolegica pitala jeste li vi za, ne komisija nego dakle vi, zato rekli ste da. Ali po dva uvjeta. Prvi uvjet je da to štiti prava zaštitata. Tu se naravno slažemo, to je načelo. Drugi uvjet, pod uvjetom da se poštivaju nacionalni zakonodavni sustavi. Ako bih vam pristojno htio reći da se mi ovdje stalno borimo sa nacionalnim zakonodavnim sustavima i da uvijek smatramo kada uvodimo neko novo zakonodavstvo da će biti tu nekih poteškoća. Dakle, zanima me koje zaštitne mjere vi smatrate potrebnim i mislite li, na primjer, proširiti i na zaštitu okoliša te mjere kolektivne zaštite prava? Hvala vam, gospodine Živa. Na to što se vraćate na pitanje kolektivne zaštite prava, jer to je naravno važna tema za povjerenje potrošača, općenito za politiku eh, zaštite potrošača. Ponovno moram vas zamoliti za razumijevanje, jer mi je vrlo teško ući u detalje prijedloga koji još uvijek nije zapravo do kraja sastavljen unutar komisije. Ono što bih sada htio ponoviti jest da, ja sam za to i ako me potvrdite ja ću se zalagati za sveobuhvatni, koherentni, horizontalni pristup koji će postići osiguranje zaštite potrošača, isto tako zaštitu okoliša, da se koriste najbolje prakse unutar pojedinih nacionalnih tradicija. Postoje nacionalne pravne tradicije što se tiče kolektivnih tužbi koji pokazuje, koje pokazuje da poteškoća sa rješavanjem sporova dakle prekomjerne, prekomjerno rješavanje sporova bi se moglo spriječiti upravo ovim zaštitnim mjerama. Zaključak koji možemo dobiti iz najboljih praksi je nešto što bih ja uzeo u obzir u za inicijativu o kolektivnoj zaštiti prava. Također želim naglasiti da moramo biti realistični, moramo poštivati nacionalne tradicije, dakle unutar cijele Europske unije i trebamo ići, ja bih rekao, korak po korak i osigurati se da, da nas svaki korak vodi na sigurno tlo. To dakle možda neće biti prijedlog koji će odmah dati odgovor na sve zabrinutosti, na sve potroškoće, no dopustite nam da radimo na tome kako bi to bilo što realistično uz u obzir sadašnju situaciju. Hvala gospodine e, kandidate. Jedna primjedba. Poštivanje nacionalnog zakonodavstva, to je također neosporno, no kad kad se ono koristi kao alibi protiv dakle, donošenja drugih mjera, e, stoga moramo biti oprezni što se toga tiče. Moje pitanje je vrlo jednostavno, ja shvaćam da je to jako tehničko pitanje, da je teško odgovoriti, no da bismo dobro razumjeli mi ovdje govorimo o uspostavljanju, kao i u Americi, e, nečeg što se zove opt-in, nadoknada štete. Ovdje mi, na primjer, ne želimo to, tu nadoknadu e, štete. Mene zanima jeste li vi, na primjer, za ili protiv tako nečega. Again, you are definitely trying to get some... I ponovno od mene očekujete neku obvezu, a ako ne obvezu onda barem precizan, precizno mišljenje o ovom jako osjetljivom pitanju, no ovo pitanje je osjetljivo upravo zato što ne možemo najvjerojatnije postići širok konsenzus o tom okviru, o tim principima. I stoga, dopustite mi da budem mrvicu precizniji, Čini mi se da ono o čemu trebamo surađivati, čemu trebamo raditi zajedno, jest da ne dopustimo da se naknada štete fragmentira po raznoj kategorizaciji sporova u ovom našom sustavu kolektivne zaštitne prava. To je ono što možemo sada napraviti i to bi bilo ono što bih ja kao povjerenik eh, za zaštitu potrošača u kome potvrdite naravno htio sudjelovati i utjecati na to sa svim onima koji će naravno sudjelovati u konačnom oblikovanju sadržaja koncepta o kolektivnoj zaštiti prava na europskoj razini. hvala, Antonija dobrodošli gospodine Mimica i hvala vam što nas, ste nas također ugostili tijekom protekle posjete odbora IMKO i u Hrvatskoj. E, prema e, kartici rezultata zaštite potrošača i zadovoljstva proizvoda što se tiče tržišta energenata, e, trenutna situacija je takva da je to na najnižoj razini. Cijene sve više rastu, ovi trend će se nastaviti u dolazećim godinama. Znamo da izravno i neizravno e, oporezivanje je uključeno u račune u troškove potrošača i da se troškovi prebacuju sa velikih na male potrošače i zapravo se time narušuje transparentnost tržišta i zapravo najizloženijima postaju e, upravo ona ranjiva domaćinstva, kućanstva. Dakle, jedinstveno tržište energetske energije također nešto čega bi profitirali svi građani. Pa koje se mjere mogu poduzeti kako bi se povećala transparentnost cijena i pojednostavili računi za energiju i koje bi mjere Europska unija trebala poduzeti zajedno s državama članicama da se zašteti e, najranjivije potrošače. Hvala vam na ovom pitanju. Ono doista ima utjecaj na svakodnevne živote i to osobito danas mnogih naših potrošača e, koji koriste električnu energiju i plin. Postoje najmanje dva trenutna procesa na tržištu energenata. Jedan proces je povećanje cijene energenata e, zbog sve većih cijena e, goriva, zbog sve većeg ulaganja u obnovljive izvore energije i zbog pokušaja, pokušaja smanjivanja emisije CO2 i nekih drugih zahtjeva koji su koji se postavljaju pred operatere na tržištu. U tom kontekstu nužno je imati na umu da maloprodajne cijene energenata odgovaraju veleprodajnim proizvodnim troškovima koje rastu. No maloprodajne cijene ne bi trebale rasti više od objektivnog porasta troškova proizvodnje. S druge strane imamo i treći energetski paket gdje se radi na procesu da energetsko tržište postaje, postane konkurentnim, e, pristupačnim i privlačnim za potrošače. Dakle, moramo iskoristiti sve sve prednosti koje bi treći energetski paket mogao donijeti potrošačima. Dakle, račun svakako jedno područje na kojem se radi, već je poduzet niz aktivnosti e, kako bi se uspostavio sveobuhvatni i e, razumljiviji postupak e, naplate računa, osobito elektronsko plaćanje računa za potrošače, to je također bilo uključeno u ovo istraživanje stanja na tržištu. I službe komisije surađuju sa službom nadležnim za energiju i uskoro ćemo vrlo uskoro pokrenuti jednu studiju o tome da e, točno odredimo koji su ti obrasci gdje se izlažu e, najranjivije skupine na energetskom tržištu. Zahvaljujem povjereniče. No, znam da postoje nacionalna regulativa, odnosno agencija, središnja agencija koja se bavi e, regulacijom, tako da što predviđate za te nacionalne agencije ili agencije koje na europskoj razini se bave regulacijom kako bi se ovo tržište integriralo. Dakle, kako bi se ovlasti onih koji reguliraju tržište mogla snažiti i to u korist interesa samih potrošača. Hvala vam. Uloga i mandat eh, nacionalnih eh, tijela za regulaciju zapravo se osnažuju ovim trećim energetskim paketom. Oni zapravo moraju osnažiti svoj utjecaj i eh, svoje resurse kako bi u svoj regulatorni rad unijeli sve više interesa potrošača, a ne samo da razmišljaju o tehničkim ili nekakvim operativnim obvezama ili kriterijima, već da isto tako pokušaju na energetsko tržište e, i to osobito na konkurentno tržište, da unesu i prava tržišta i interes prava potrošača i interes potrošača kako bi mogli imati mogućnost bolje usporedbe, boljeg izbora a u tome bi im nacionalna regulativna tijela mogla pomoći. Što se tiče europskih agencija, one moraju biti učinkovitije, moraju imati više resursa kako bi mogli nadzirati stvarnu konkurenciju na tržištu i kako ne bi dopustili da se smanji okvir, uspostavljeni okvir koji omogućava konkurenciju, a koji se uspostavlja trećim energetskim paketom. Hvala vam. Sljedeći govornik je gospodin Plenković mogli zamoliti samo gospodina koji razgovara sa gospodinom Lokegardom eh, da omogući gospodinu Plenkoviću, našem europskom promatraču. Evo iskoristit ću ovu prigodu da pozdravim kolegu Mimicu i budućega povjerenika iz Republike Hrvatske u Europskoj komisiji na hrvatskom jeziku. Eh, ono što me zanima je jedno pitanje koncepcijske naravi da nam malo elaborirate svoj stav o dva trenda u kontekstu politike zaštite potrošača. Naime, Europska komisija, naročito vaši prethodnici zagovarali su u posljednje vrijeme sve više koncepciju osnaživanja potrošača, ono što nazivamo consumer empowerment u odnosu na klasični stari pristup zaštite potrošača, pa me zanima koji je vaš stav da li smatrate da potrošači trebaju dobiti alate da budu educirani da se razvije jedna nova kultura korištenja prava i na adekvatan način dobivanja informacija koje su im potrebne da zaštite svoja prava u odnosu na ono što je bilo do sada. Izvolite. Nice occasion to... Lijepa je prilika da im mogu odgovoriti na hrvatsko pitanje na hrvatskom jeziku. Jačanje pozicije potrošača postaje sve više i više E, važan dio ukupne politike zaštite potrošača ili potrošačke politike kako god je u hrvatskom jeziku pokušamo definirati. Govorio sam o e, agendi, o europskoj potrošačkoj agendi koja definira ključne temelje i ključne pravce aktivnosti i nije slučajno da je nakon sigurnosti kao prvog stupa europske politike zaštite potrošača da je e, postavljen drugi stup koji uključuje jačanje pozicije položaja e, potrošača e, na, na ukupnom unutarnjem tržištu. prema tome već sam se deklarirao da ću raditi sve moguće da se ta agenda stvarno ostvari što uključuje i ovaj jedan dodatni pomak u politici zaštite potrošača i dodatni fokus prema, e, prema osnaživanju potrošača osvješćivanju potrošača samih koliko je važna njihova uloga na tržištu na internom zajedničkom jedinstvenom tržištu europske unije i koliko oni sami su važni za ostvarivanje onog tako nužnog preokreta i pomaka ka rastu e, gospodarstva ka boljem i većem zapošljavanju bez potrošača teško je očekivati bez potrošača koji su snažni koji su sposobni prvo gospodarski a drugo i, pravno odnosno, da imaju i pravnu poziciju e, svoje zaštite i svoje snage bez njih tog preokreta e, teško može biti na, europskom tržištu. zbog toga svoju ulogu gledam kao ulogu koju Eh, koja dovodi potrošače na sam vrh svih europskih politika usmjerenih na rast. Hvala. U kontekstu ovoga što ste odgovorili, kako biste vi definirali ono što nazivamo ranjivi potrošač? Kako biste na najprimjereniji način na neki način usporedili da li je to onaj potrošač koji nema dovoljno obrazovanje koji je možda u onoj životnoj dobi gdje nije svjestan svih svojih prava, da li je to osoba s invaliditetom, da li je to osoba koja je u određenom konkretnom stanju, da je pod stresom, da je pod umorom, da nije u stanju shvatiti sva prava koja ima, kako biste ga vi definirali u aktualnom kontekstu vašeg nastojanja da budete povjerenik za zaštitu potrošača? Hvala. Hvala lijepa. Europska potrošačka agenda ističe dva izazova s kojima se moramo suočiti i nositi e, u, buduće jedan je e, održiva potrošnja a drugi je e, potrošači koji su ranjivi koji su pogođeni, pogođeni zbog raznih razloga i ne mogu u punoj mjeri sudjelovati u unutarnjem tržištu europske unije taj koncept e, ranjivosti potrošača moramo gledati i to poprilično sa stručne strane ne samo po osjećajima ili, ili po nekim percepcijama koje, koje, možda netko od nas može imati moramo sagledati u, cijelosti. zbog toga e, komisija će vrlo brzo e, početi e, rad na studiji koja treba definirati e, oblike ranjivosti na pojedinim dijelovima e, tržišta bilo na tržištu energije bilo u digitalnom u području digitalnog tržišta financijskog tržišta i držim da će iz toga proizaći i dobra podloga za prave mjere koje će, koje će biti usmjerene na otklanjanje posljedica ranjivosti potrošača Thank you very much, Zahvaljujem, gospodine Plenković. Sljedeća govornica. Zahvaljujem i želim vam toplu dobrodošlicu. E, imam dva laka pitanja. Prvo je, hoćete li podržati moj prijedlog da se spominje načelo predostrožnosti vezano uz uredbu o sigurnosti proizvoda. A druga stvar koja se tiče provedbe, znamo da mnoge države članice ne čine dovoljno na tom pitanju i sami ste to rekli. Dakle, hoćete li vi osobno usuditi se, kontaktirati, obratiti se tim državama članicama i njihovim ministrima i zatražiti da aktivnije provode e, legislativu? Zahvaljujem gospodinci Šalde Moze. Obično se najviše bojim tih lakih pitanja no ovaj put je to samo dijelom slučaj. Što se tiče provedbe, dakle provedbe sve legislative koja se tiče potrošača, odnosno zaštite potrošača, želio bih biti što je više moguće proaktivan kako bi se njihova prava i provela. Ponovno to je jedan od stupova agende za zaštitu potrošača. Dakle, ja ću biti aktivan u kontaktima, u redovitim sastancima sa relevantnim ministrima i tijelima vlasti na nacionalnoj razini kako bih s njima raspravio i vidio što oni smatraju najvećim zaprekama, najvećim problemom u provedbi i aktivnostima nadzora na tržištu. Dakle, što oni smatrao svojim prednostima, svojim najvećim uspisima, kako bismo mogli zapravo iskoristiti to stručno iskustvo sa nacionalne razine u nadzoru tržišta. E, dakle, taj paket o nadzoru tržišta e, koji je trenutno u postupku je nešto što vidim kao dodatno poboljšanje trenutnim provedbenim aktivnostima nacionalnih tijela vlasti. Zbog toga što time oni dobivaju neke nove alate, dobivaju mogućnosti ili čak pravo za primjerice nenajavljene inspekcije, posjete proizvodnim pogonima, također dobivaju pravo da izravno započinju pravne postupke kako bi se novčano kaznilo one koji ne poštuju regulativu i unutar tog konteksta ove prozbene aktivnosti zapravo e, ne mogu ne mogu se odvijati e, bez doprinosa povjerenika za zaštitu potrošača. Hvala vam, da niste samo odgovorili na prvo pitanje. Da li biste podržali moj zahtjev da se izravno e, spomene, odnosno uvede načelo predostrožnosti zbog toga što je to nešto što smatram da je potrebno? Ukoliko dobijem potvrdu, e, ja ću biti otvoren za raspravu i za iznalaženje najboljih mogućih uvjeta i rješavanje svih prijedloga ovog odbora i drugih prijedloga e, u smjeru poboljšanja onih prijedloga koji dolaze iz komisije. Tako da bih u tom smislu rado detaljno razmotrio sve prijedloge, ukoliko naravno postoji dovoljno prostora za e, zajedničko međusobno razumijevanje o tome da bi vaši prijedlozi zapravo bili ti koji bi poboljšali trenutne prakse, e, okvir za nadzor tržišta nacionalnih tijela vlasti. U tom slučaju svakako bih zajedno išao samo u tom smjeru. Zahvaljujem zastupnica Tun. Hvala predsjedniče. Poštovani kandidate za Rekli ste da želite osnažiti trgovinu na internetu. Postavljeno vam je pitanje hoćete li ubrzati rad na kolektivnoj tužbi. A sada čujemo da nema novca kako bi taj instrument bio uspostavljen u odnosu na trgovinu na internetu. Znate da se to tiče ne samo potrošača, nego i poduzeća. To je vrlo važno za sve kolege iz odbora. Mi smo se angažirali na tome, imali smo čitav niz sastanaka s povjerenicima, govorilo se o jedan milijun e, u smislu godišnjih troškova, sada se govori o 8 milijuna. Potrošači očekuju da se dođe do nekog rješenja, međutim navodi ih se na krivi zaključak jer ima problema kod uspostave tog instrumenta. Ja znam da stvari nisu jednostavne, ali to će biti vaša zadaća. Dakle, pitanje je kako konkretno namjeravate riješiti to pitanje. Hvala vam što ste postavili ovo pitanje. Zbog vremenskog ograničenja e, djelomično sam propustio odgovor o alternativnom rješavanju sporova u jednom od prethodnih pitanja. I poznajući vaš interes o ovom konkretnom pitanju, očekivao sam da biste i vi možda mogli e, detaljnije nastaviti u tom smjeru. Dakle, da, online internetsko rješavanje sporova i platforme, mehanizmi za to potrebni zapravo omogućavaju funkcioniranje toga i važni su i bit će važan dio e, rada povjerenika za zaštitu potrošača u budućnosti. Mi nemamo dovoljno vremena da bismo taj cijeli koncept online i alternativnog rješavanja sporova stavili u pogon, imamo godinu i pol, nešto manje od dvije godine prije nego što to mora postati funkcionalno, a kako bismo to postigli moramo imati platformu za alternativno rješavanje sporova. Dakle, platformu koja će biti dostupna na svim jezicima, a za to je naravno nužno financiranje. Danas bih rekao da još uvijek ne postoji jasna slika o tome da sve financije za program za zaštitu potrošača mogu pokriti troškove funkcioniranja ove platforme. Naravno, dat ćemo sve od sebe kako bismo e, riješili softver i tehnički dio te platforme za online rješavanje sporova, ali i dalje e, dajemo sve od sebe kako bismo smanjili financijski utjecaj e, primjerice prijevoda kako bi sve funkcioniralo na svim jezicima. I zapravo tu ćemo moći dati sve od sebe da radimo na temelju potrošačkih programa ili nekih drugih programa kako bismo pokrili troškove e, prevođenja, dakle humanog prevođenja koje bi bilo e, zapravo sastavni dio ove platforme ODR. I računamo na vaše na razumijevanje cijelog parlamenta kako bi se e, program ovaj kako bi on ostao što je slični izvornom predlogu komisije. No, chciałabym wiedzieć, do kiedy to będzie, do kiedy to będzie załatwione. Jakąś deadline my tutaj potrzebujemy, bo to jest... Hvala. Zanima me točan datum kada će se to riješiti. To je tema koja je za nas vrlo važna. Kažete da je moguće smanjiti trošak funkcioniranja pojedinih službi. naravno Europski centri za zaštitu potrošača dovode do toga da se duplicira posao, e, dolazi do dupliciranja posla s ostalim platformama. Oni spadaju pod dvije različite opće uprave. E, trebalo bi konsolidirati rad. Govorili ste o tome da evropski potrošač dobije neke informacije na jednom mjestu, drugo informacije na drugom mjestu i potom je potpuno izgubljen. E, mislim da komisija živi na nekoj drugoj planeti, ne na istoj na kojoj žive potrošači. Što namjeravate učiniti s tim u vezi? Thank you very much for supplementary. Zahvaljujem na tom dodatnom pitanju koje malo detaljnije ulazi u pitanje financiranja platforme za ODR. Obveza koju mogu preuzeti vezana je uz samo funkcionalnost i operabilnost platforme ODR na svim jezicima. To je svako zadatak e, koji ćemo mi u službama komisije ispuniti. Što se tiče vremenskih rokova, to bi naravno visilo o financijskim resursima, o programima koje su nam na raspolaganju i na ovaj ili onaj način doći ćemo do financija i do 2014. godine. Dakle, unutar roka koji je spomenut u agendi za zaštitu potrošača, e, dat ćemo sve od sebe da ispoštujemo rok za funkcioniranje i stavljanje u pogon platforme za rješavanje spolerova putem interneta. Hvala vam, završavamo e, drugi krug pitanja i osobito mi je zadovoljstvo da mogu pozdraviti Krista Klasa, potpredsjednika odbora za zaštitu okoliša e, i sada će i sada ću predsjedanje ovom sesijom e, predati kolegici i svejedno ću pratiti vrijeme kako bih se pobrinuo da ostanemo u korak. Krista, izvolite. Da, hvala gospodine predsjedavajući, dragi kolega Harbour. Odbor za okoliš je, gospodine Mimice također odbor koji je jako uključen u pitanja koje se odnose na vaše povjerenstvo, odbor za eh, okoliš, sigurnost strane Vas isto tako pozdravlja na ovom saslušanju u proteklom krugu postavljena pitanja već smo osjećali koliko je horizontalna ta tema zaštite potrošača i tako smo i mi u odborima Europskog parlamenta različito postavljeni i različito se odnosi na, na nas, vaše područje nadležnosti. Kozmetika, tehnologija, zaštita sigurnosti e, proizvoda, općenito pitanja zaštita potrošača. U sva ta pitanja je odbor za okoliš e, na mnoge načine uključen. Mi smo jako motivirani, široko smo se postavili na sve te teme svakodnevnog života i mi ćemo tu naravno sudjelovati, te isto tako nam je vrlo stalo do odgovarajuće suradnje i sudjelovanja. Često smo vidjeli da naravno moramo u ovom domu zajedno surađivati i stoga nam je vrlo važna dobra suradnja i koordinacija sa nadležnim povjerenikom. Imamo tri pitanja, to je javljena za riječ i prvo ću predati riječ koordinatoru Europske pučke stranke, gospodinu Peteru Zebaru, zatim Dagmar berend i gospodinu Lize. Peter, izvoli, tebi predam prvo riječ. Hvala gospođo predsjedavajuća. Gospodine kandidata za povjerenika, imam dva važna projekta zakonodavna koje su u našoj nadležnosti i na kojima dobro surađujemo sa e, ovim odborom. To su in vitro diagnostička sredstva i općenito uredba o medicinskim proizvodima. Mi želimo sigurnost pacijenata, ali isto tako inovacije na ovim područjima. Stoga me zanima kako vi konkretno želite ostvariti te ciljeve. Slažete li se sa prijedlogom komisije koje ne predviđa kontrolu od strane nacionalnih nadležnih tijela. Želite isto tako možda i nastaviti, proširiti to prijedloge. Zatim što se tiče medicinska sredstva za in vitro diagnostiku, tu nam je važno pitanje informiranog eh, informiranja pacijenata, dakle konsent i kako biste vi kao budući promjenik procijenili te naše prijedloge. Izvolite, gospodine kandidate. Zahvaljujem, dr. Lize. Da, slažem se s vama i unaprijed se radujem suradnji sa odborom za zaštitu okoliša u mnogim zajedničkim pitanjima koja se tiču medicinskih proizvoda i in vitro diagnostičkih proizvoda, kozmetike i utjecaja na okoliš zaštite potrošača, kao i održive potrošnje. Mogli bismo nabrojati još cijeli niz područja zajedničkog interesa. No da se vratimo na, eh, na ovaj prijedlog o medicinskim proizvodima koji je trenutno u parlamentu, u procesu u parlamentu, u vijeću. Ja, ukoliko dobijem potvrdu, ću biti vrlo otvoren na, u suradnji s vama kako bih potvrdio sve elemente koje se tiču sigurnosti eh, ovih prijedloga koje je komisija podnijela. Što se tiče pristupa tržištu, odnosno dopuštenja za stavljanje na tržište. Kao što znate, komisija je predložila da se osnaži postojeći sustav prijavljenih tijela i isto tako da se uvede vrlo striktan sustav verifikacije od strane nacionalnih tijela, dakle na stručnoj razini što se tiče medicinskih proizvoda u kategoriji visokog rizika. Ovaj prijedlog komisije zapravo ne sadrži ili ne uključuje promjenu koncepta što se tiče pred autorizacije prije stavljanja na tržište, dakle za pristup tržište medicinskih proizvoda u kategoriji visokog rizika koji bi dolazio od strane jednog centraliziranog tijela. Jer, kako ja stvari razumijem, komisija doista želi zadržati e, inovativne tehnološke prednosti koje zapravo potiču konkurentnost e, proizvoda, medicinskih proizvoda s europskog tržišta isto tako pokušava zadržati interes e, zanimanje za inovacije koja bi bile od koristi potrošačima. Dakle, zajedno ćemo raditi na tome. Vjerojatno ćemo još i tijekom ovog saslušanja imati priliku ući malo detaljnije u pitanje predloga medicinskim proizvodima. Postoji li još dodatno pitanje? Da, stvarno bih rado dobio konkretan odgovor na oba pitanja. Hoćete li vi ako budete potvrđeni kao povjerenik, se držati koncepta komisije, zalagate se za taj prijedlog ili želite li ga promijeniti i kako stojite na amandmane što se tiče informiranog pristanka, dakle informed consent. Izvolite, gospodin Mimica. Yes, thank you very much. Hvala vam. Trenutni prijedlozi komisije o in vitro diagnostičkim proizvodima načelno su usmjereni ka sigurnosti postupaka proizvoda za genetska testiranja. Ja svoj doprinos usvajanju ovih predloga vidim tako što ću se uključiti u otvorenu raspravu sa svima onima koji imaju e, dobre, kvalitetne prijedloge i amandmane koji bi osnažili sigurnost, no ne samo aspekte sigurnosti. Ukoliko a meni se čini da bi to mogao biti slučaj, ukoliko dođe do nekog dobrog prijedloga koji bi se također e, doveo pitanje etička načela e, korištenja genetskih medicinskih proizvoda, odnosno onih za genetska testiranja i ja ću svakako biti otvoren da se uključim u osnaživanje informiranog pristanka korisnika genetskog testiranja i to na taj način da se profesionalni savjet ponudi prije samog genetskog testiranja, a isto tako da se pruži korisniku i odgovarajuća interpretacija rezultata tih rezultata. Hvala, gospođo Dagmaron izvolite. Hvala. Gospodine kandidate za e, povjerenika, e, mora biti iskrena, zaista želim konkretan odgovor. Da li se slažete sa mnom da je prijedlog komisije o medicinskim proizvodima, a tu govorim ne o in vitro proizvodima, nego o medicinskim proizvodima, da prijedlog nije baš jasan i da ne popravlja sigurnost e, pacijenata. Da li se slažete sa mnom da ovaj predlog nije dovoljan za sigurnost pacijenata. Da li se slažete sa mnom da nam je potrebna jedna drugčija procedura? Da li, e, nam je, da li se slažete sa mnom da nam je potrebna jedna drugčija procedura? Hvala lijepa gospođo Rod Berend na ovom pitanju koje, me vraća na, koje nas vraća na visokorizične medicinske proizvode. Možda je malo preambiciozno od mene e, ako bih pokušao sada komentirati prijedlog komisije, ali usudio bih se to učiniti, barem e, nadam se da će to biti na primjeren način. E, kada kolegislatori u ovom slučaju zastupnici u Europskom parlamentu izađu sa dobrim argumentima, dobrim prijedlozima kako bi se osnažio sustav i kako bi se e, poboljšala sigurnost pacijenata, ja bih bio spreman razgovarati o tome i sudjelovati u iznalaženju najboljih rješenja. E, kako bi se eventualno još poboljšao trenutni prijedlog komisije. A ono čemu se tu radi je zapravo e, poboljšavanje e, povjerenja potrošača u u prijavljeno tijelo mi želimo pojačati povjerenje e, potrošača koji god sistem uspijemo iznaći kako bi se omogućila ta koordinirana i kombinirana akcija to će svakako biti dobitak. Ja bih se želio, međutim, ja bih želio ostati kod tog područja poboljšavanja e, djelovanja tijela koje obavještava Hvala, drago mi je što ste lojalni prijedlogu komisije, međutim dajete li mi jamstvo i slažete li se sa mnom da mora postati drugačiji pristup tržištu za visokorizične proizvode? Thank you. Da, hvala. Imam dojam da prijedlog komisije već navodi tu razliku. Naime, tu se uvodi proces verifikacije medicinskih tijela osim odobrenja koje daje prijavljeno tijelo. Prema tome postoji razlika i traži se posebna provjera e, kada je riječ o visokorizičnim medicinskim proizvodima. Međutim, pitanje je li to dovoljno, mislim da e, o tom pitanju možemo razgovarati zajedno. Hvala, gospodin Nihat Zeber je zadnji govornik u ovom krugu. Hvala, gospođo predsjedavajuća. Ja sam iz Austrije i jako mi je drago što će se nam sa Hrvatska pridružiti. Imamo dosta raznolike dosije. Vi ste isto tako zaduženi za uredbu o kozmetičkim proizvodima, za e, isto tako dakle industriju koja ima 700 milijardi dobiti godišnje i koja zapošljava veliki broj ljudi imamo unatoč tome vrlo ambiciozno zakonodavstvo i, da, i imat ćemo uskoro potpunu zabranu dija testiranja za, za e, kozmetičke proizvode u ožujku no znamo da je moguće koristiti razne proizvode u drugim kozmetičkim sredstvima i moguće je da testiranje na životinjama bude i dalje ipak provedeno unatoč ove zabrane testiranja na životinja. Imate u pitanju gospodina Švabe nešto što ste rekli, dakle da je katkad manje više, no kako si ovdje, kako ovdje vidite vašu ulogu kako biste ovu granicu jasno definirali između onog gdje se smijete testirati na životinjama i tamo gdje se ne smije. Hvala gospodine Zeber. Prema mojem shvaćanju, testiranje na životinjama situacija je sljedeća. Postoji zabrana na testiranju na životinjama u svrhe proizvodnje kozmetičkih proizvoda i to će stupiti, to naime stupilo na snagu u ožujku ove godine. I smatram da je to pozitivan pomak. Ja svakako pozdravljam taj događaj i drago mi je da je do toga došlo i e, prije nego što ću ja preuzeti dužnost povjerenika zaduženog e, između ostalog i za sigurnost kozmetičkih proizvoda. No da se pozabavimo svim aspektima e, pune provedbe te zabrane, e, vidim da ovdje ima puno posla koji treba odraditi zajedno s nacionalnim tijelima kako bi se razradio okvir i smjernice za aktivnosti u provedbi zabrane e, testiranja na životinjama i mislim da to treba učiniti. Međutim, tu postoji još jedno pitanje e, koje treba riješiti, a to je tumačenje samog obuhvata zabrane kada je riječ o testiranjima koja se rade ne samo u svrhu kozmetičkih proizvoda, nego e, kada je riječ o testiranju E, na životinjama zbog nekih sastojaka koji se inače koriste u kemijskoj industriji ili koji se koriste u nekim drugim sektorima proizvodnje. To je pitanje e, koje se tiče pravnog tumačenja i ja bih bio sklon e, da pratim razvoj događaja i da vidim kako će se stvari razvijeti. Dakle, što se tiče područja primjene e, zabrane ispitivanja na životinjama, vidjet ćemo e, kakvo će pravno tumačenje, e, kako ćemo pravno tumačenje dobiti i što će biti sa zabranom testiranja u svrhu proizvodnje kozmetičkih proizvoda. Ja ću morati detaljnije proučiti samu provedbenu praksu, onako kako sada trenutno postoji. Kao što sam već e, rekao, rado bih čuo od vas neke kriterije koje vi hoćete ostvariti, za koje se vi želite zalagati. Zatim ima članak 20 od uredbe medicinskim proizvodima i na to ste se osvrnuli u vašim odgovorima. Želite spriječiti da se zavaravaju potrošači. Kako gledate na to pitanje? Hvala. Hvala što ste spomenuli pitanje tvrdnji, posebno tvrdnji u području kozmetičkih proizvoda. Ispravne informacije koje se daju potrošačima jedan je od osnovnih ciljeva i zadaća koje bi trebale biti na dnevnom redu povjerenika za zaštitu potrošača, naravno u suradnji s ostalim povjerenicima. Jedan od osnovnih učinaka takvih tvrdnji i općenito provjera tvrdnji e, bit će upravo u području proizvodnje kozmetičkih proizvoda. Moramo formulirati vrlo konkretne smjernice, trebamo imati precizan okvir o tome koje tvrdnje mogu biti prihvatljive, na kojim osnovama i koje se neće smatrati zavaravajućima za potrošače, te koje tvrdnje neće dovesti i u opasnost ili ugroziti njihovo zdravlje i sigurnost, dakle kod korištenja kozmetičkih proizvoda. Mi ćemo se vrlo brzo pozabaviti pitanjem tvrdnji koje su istaknute na kozmetičkim proizvodima i potrudit ćemo se da one budu sigurne e, za potrošače. Da, hvala govornicima. S time zatvaramo krug e, govornika iz odbora Envi. Hvala na postavljanju pitanja. Hvala gospodine Mimice na vašim odgovorima. Sada mogu ponovno predati predsjedništvo gospodinu Harboru. Hvala Krista. Zahvaljujem vama i vašim suradnicima na vrlo zanimljivim i stručnim pitanjima. I sada prelazim na sljedeći krug govornika iz Odbora za unutarnje tržište i zaštitu potrošača. Najprije riječ ima gospodin Rošfor i zatim gospođa Vernjo. E, gospodin Rošfor, imate pet minuta. Dobrodošli budući povjereniče, dobrodošli u svoj narod i e, dobrodošli svi hrvatski potrošači. Ja ću vam postaviti teško pitanje, a to je pitanje koje se tiče proračuna. Vama je sigurno poznato da je to područje oko kojeg se vode bitke. Pregovori o višegodišnjem financijskom okviru nisu u nadležnosti komisije. E, to je rasprava koju vode parlament i vijeće i vjerujte mi da znam e, kako su raspoređene nadležnosti. Međutim, iznenadila me činjenica da ste e, imali da ste govorili o tome da želite dovesti do promjena u svakodnevnom životu, a istovremeno e, vaš proračun je jedan od najmanjih e, i imam za vas dva pitanja. Jeste li optimist ili pesimist e, kada je riječ o ishodu pregovora u vezi proračuna? I drugo, ako dođe do rezova u proračunu, koji su vaši prioriteti u tom smislu? I tu me zanima ne e, koji će programi biti e, prvi na vašoj ljestvici prioriteta za provedbu, nego koje programe možda nećete moći ostvariti i što ćete učiniti u takvoj situaciji. Thank uh, Hvala na ovom pitanju koje se dotiče financijske podloge e, politike u području zaštite potrošača. Da, pregovori o e, višegodišnjem financijskom okviru se nastavljaju. Mi očekujemo daljnji razvoj događaja u parlamentu i nadamo se da ćemo uskoro dobiti odgovarajući iznos, precizan iznos e, za e, područje zaštite potrošača. Da, istina je da je to jedan od manjih programa u smislu veličine, 25 e, milijuna eura godišnje, to je prosjek. U ovoj trenutnoj fazi je smanjen na razinu od 4 do 5 za 4, 4 do 5% u odnosu na prvobitni prijedlog komisije. A što se tiče mog doprinosa ishodu pregovora, želio bi da se opseg dodijeljen e, zaštiti potrošača da bude što bliži izvornom prijedlogu komisije. Drugo, htio bi da to bude e, što lakše upravljivo program je onako već malen. I smatram da bismo upravljanje programom trebali e, učiniti takvim da bude proporcionalno njegovoj veličini. Mnogo toga se može učiniti s malo novca, međutim trebamo reći što to znači malo novca. E, s premalo novca gotovo da ne možemo imati nikakvu politiku zaštite potrošača bez potpore na europskoj razini. Međutim, u tom kontekstu sam optimističan. E, vjerujem da ćemo dobiti program za zaštitu potrošača koji će nam omogućiti da financiramo sve programe koje želimo i da ćemo financirati studije, e, zatim Europski potrošački centar, odnosno centre, Europske e, udruge u području zaštite potrošača i to je naš zajednički cilj. Dobro, niste rekli, ali to sam i očekivao, što očekujete da više nećete moći financirati, to je upravo ono što je najvažnije. Budući da ste malo prije spomenuli da je politika zaštite potrošača iznimno horizontalna i da se tiče i velikog broja ostalih povjerenika. Imate li namjeru da se iz ostalih resora financiraju neki aspekti programa zaštite potrošača? Hoćete li pozitivno djelovati u tom smjeru? I u tom slučaju e, kakvu konkretnu suradnju imate na umu kako bi se možda mobilizirali, mobilizirala sredstva i iz proračuna iz drugih resora? Hvala. Thank you very much indeed for pointing out the fact that Hvala vam što ste istaknuli činjenicu da je program za zaštitu potrošača e, nešto što služi za financiranje osnovnih aspekata te politike. To je sadržaj e, koji je u nadležnosti resora povjerenika za zaštitu potrošača odnosno opće uprave za zdravlje i zaštitu potrošača te komisijnih službi zaduženih za zaštitu potrošača. Međutim, e, potrošačka politika nije izdvojena. Nije riječ o vertikalnoj politici. Postoji čitav niz drugih politika i financijskih programa koji su također u vezi s tom politikom i kada se e, financiraju neki programi koji utječu na interese i prava potrošača i općenito mišljenje potrošača. E, dakle, to se sve treba uzeti u obzir kod financiranja sveukupne zaštit, politike zaštite potrošača. Ja ću e, surađivati s ostalim povjerenicima i pokušat ću vidjeti na koji način se ostali programi mogu uskladiti sa interesima zaštite potrošača u smislu financiranja. Hvala. Sada riječ e, ima Bernadette Vernju i onda Sandra Kalnjete. Bernadette, izvolite. Hvala. Gospodine Mimica, e, dobrodošli vi i vaša lijepa zemlja. Ja ću vas pitati nešto u vezi s jednim pitanjem koje nije u vašoj direktnoj nadležnosti, a to je e, pitanje krivotvorena. to je fenomen koji se sve više širi 300 milijardi godišnje e, prema procjenama OECD-a. Međutim, osim uobičajenih krivotvorenih proizvoda koji loše utječu na gospodarstvo ima sve više opasnih proizvoda koji su opasni za zdravlje kao što su kozmetički proizvodi, prehrambeni, lijekovi, igračke, e, dijelovi za automobil i duhanski proizvodi i to predstavlja otprilike jednu trećinu proizvoda koje carina zapljeni. E, koje konkretne mjere namjeravate poduzeti u smislu informiranja potrošača, a posebno najranjivih skupina potrošača? Hvala vam što ste postavili ovo vrlo e, specifično pitanje e, koje se dotiče nekih specifičnih aspekata politike zaštite potrošača. Da, e, krivotvoreni proizvodi predstavljaju prijetnju za potrošače. U najboljem slučaju zato što su lažni. Međutim, u nekim slučajevima, a to se događa vrlo često, ne radi se samo o tome jesu li oni lažni ili ne, nego se postavlja pitanje njihove sigurnosti kada se nađu na tržištu. E, mi možemo ustanoviti da postoji velik broj proizvoda koji dolaze na tržište i da zapravo velik broj proizvoda su upravo krivotvorine. To se posebno odnosi na rezervne dijelove za automobile u automobilskoj industriji. Takvi rezervni dijelovi utječu i na tehničku sigurnost samih vozila. Naravno, tu su i igračke. E, to je nešto što može biti još više opasno, još opasnije i može predstavljati još veću prijetnju za zdravlje, pa čak i život potrošača i to od njihove najranije dobi. Dakle, opasnost postoji, to je nesumljivo. I e, to je pitanje koje je u nadležnosti svih koji se bave pitanjem sigurnosti proizvoda. Naravno, ja ću biti također jedan od njih ako dobijem vašu suglasnost. U tjesnoj suradnji s povjerenikom nadležen, nadležnim za pitanja carinskih e, kontrola, povjerenikom Šemetom za intelektualno vlasništvo, povjerenikom Barnjeom, industrijsku konkurentnost pod predsjednikom misije Tajani Dakle, s njima ću morati surađivati kako bismo suzbili taj rastući trend e, krivotvorenja proizvoda. Ono što moramo učiniti je spriječiti pristup tržištu, to je na prvoj razini, i zatim trebamo poboljšati sljedivost proizvoda na tržištu, te koordiniranim radnjama ih ukloniti s tržišta na što djelotvorniji način. Imam jedno konkretno dopunsko pitanje. Što namjeravate poduzeti zajedno s ostalim povjerenicima kada je riječ o europskom promatralištu i koordiniranim aktivnostima u odnosu na treće zemlje? Hvala na tom eh, dopunskom pitanju kojim se zapravo širi pitanje odgovornosti onih koji bi se na prvoj liniji trebali boriti protiv krivotvorenih proizvoda na tržištu. Pokušat ću objasniti e, kako bismo mogli koordinirano reagirati e, na to e, na razini Europske unije. Naravno to će ovisiti i o provedbenim aktivnostima u državama članicama, bilo da je riječ o carinskim upravama, o, e, o nadzoru tržišta, sljedivosti i e, sličnim e, aktivnostima. Još jedan put, vrlo je važna suradnja i povjerenik zadužen za zaštitu potrošača trebao bi predvoditi u tim aktivnostima kada je riječ o suradnji s nacionalnim tijelima u području suzbijanja krivotvorenih proizvoda. Hvala. Zastupnica Kalnijete sada ima riječ, a nakon toga zastupnik Gace Ramon. Gospodine Mimica, najprije vam želim čestitati i želim vam ustrajnost. Znam da je vrlo teško dati odgovore na sva ova pitanja i može biti pravo mučenje za budućeg za kandidata za povjerenika. No željela bih se vratiti na sam početak, na pitanje koje postavio gospodin Švab. U odgovoru na njegovo pitanje niste spomenuli jasne prioritete, dakle što ćete konkretno provesti iz agende za zaštitu potrošača. Htjela bih još jedanput ponoviti isto pitanje. Možete li nam navesti dva, tri e, zakonodavna prijedloga e, na koja ćete staviti naglasak u sljedećem relativnom e, kratkom razdoblju kada ćete obnašati tu dužnost i zašto, i, dakle molim vas samo da navedete dva, tri konkretna zakonodavna prijedloga. Hvala što ste se vratili na konkretne zakonodavne aktivnosti e, koje bismo trebali poduzeti u ovom kratkom predstojećem razdoblju. Što se tiče zakonodavnih prijedloga koji spadaju izravno u moju nadležnost, moram reći sljedeće. Oni zakonodavni prijedlozi koji su već u zakonodavnom postupku mogli bi biti sasvim dovoljni kako bi se ispunile potrebe za poboljšanjem sigurnosti proizvoda, nadzora tržišta i koordinacije u nadzoru tržišta te poboljšanju pristupa potrošača financijskim uslugama u području bankovnih računa. Ako uspijemo postići da se ostvare ti zakonodavni prijedlozi koji su u mojoj direktnoj nadležnosti tijekom e, ovog e, parlamentarnog saziva, smatram da ćemo u velikoj mjeri doprinijeti poboljšanju politike zaštite potrošača. Ne očekujem e, u ovom trenutku da će biti nekih većih zakonodavnih prijedloga u mojoj direktnoj nadležnosti. Međutim, postoje neka druga područja u kojima ću zajedno sa službama komisije koncentrirati svoje djelovanje, a to je područje zaštite prava potrošača. Dakle, trebamo se pozabaviti pitanjem provedbe, e, na primjer kada je riječ o e, direktivi o potrošačkim kreditima, zatim bolja provedba o nepoštenim poslovnim praksama, E, tu je i zaštita podataka na internetu, e, to bi trebalo poboljšati. E, bitno je da se zadrži neutralnost na internetu kroz zakonodavne prijedloge koji će se uskoro naći na dnevnom redu parlamenta. I moja uloga je da se perspektiva zaštite potrošača ugradi u sve te zakonodavne prijedloge u sljedećih 16 mjeseci. Mislim da je to sasvim dovoljno za tako kratko vremensko razdoblje. Hvala. Htjela bih se vratiti na pitanje net neutralnosti. Uh, neutralnosti na internetu. Zanima me jedno pojašnjenje. Da li potvrđujete da pritom mislite na provedbu paketa o telekomunikaciji? Je li to jedino na što ste mislili? Europska pučka stranka i Evropski parlament se protive bilo kakvim novim propisima kojima bi se e, to pitanje proširilo na neke druge aspekte e, te problematike, barem tijekom ovog parlamentarnog saveza, des, e, saziva. Hvala što ste spomenuli pitanje internetske neutralnosti i općenito e, svih aspekata koji se tiču potrošača na internetu. Svjesni smo da treba poduzeti više u smislu očuvanja interesa potrošača i njihovog povjerenja u usluge na internetu. Naravno, ovo je područje gdje potpredsjednica Cruz e, ima vodeću ulogu. U pripremi za ovo saslušanje stekao sam samo opći dojam o tome koji su glavni problemi i glavna problematika o predstojećem prijedlogu. Prema mom shvaćanju u tom prijedlogu će biti riječ o jedinstvenom tržištu telekomunikacija i o pitanju internetske neutralnosti u odnosu na internetsku kupnju, internetsku kupovinu. E, međutim, e, dopustite mi da e, imam priliku kasnije detaljnije proučiti čitavu problematiku. Hvala sada riječima e, zastupnika Garces Ramon. Izvolite. Hvala gospodine predsjedniče i hvala gospodine Mimica što ste došli danas na sastanak odbora za zaštitu potrošača e, htio bih reći sviđa mi se ovo što ste rekli o identifikaciji e, o, o osještavanju potrošača i o tome koliko su važni kad se radi o borbi protiv krize da moramo pojačati potražnju na unutarnjem tržištu, a to je nešto što je moguće samo e, uz sudjelovanje potrošača. Također je neophodno da tržište bude na usluzi potrošačima, a ne obrnuto. Mislim da je to dobar temelj za politike koje će trebati razviti za vrijeme vašeg mandata, ali imao bih dva pitanja. Prvo, kako vidite razvoj nove agende zaštite potrošača koje bi Europski parlament trebao uskoro usvojiti i kako vidite primjenu načela predostrožnosti, na primjer što se tiče genetski modificiranih organizama i nanotehnologija. Hvala lijepa. Hvala gospodine gasez Ramon na ovom pitanju. Izvješće o pregledu Europske agende zaštite potrošača uskoro će biti na dnevnom redu Europskog parlamenta. To će biti izvrsna prilika za sve nas da se uključimo u raspravu o razvoju, e, odnosno o uspjesima koje smo već postigli u ostvarivanju sveobuhvatnih ciljeva u borbi protiv izazova na koje smo ukazali unutar Europske agente za zaštitu potrošača. Zato se veselim toj budućoj raspravi, mom sudjelovanju u njoj u okviru koje ćemo se pozabaviti svim dobrim stranama i nedostacima te agende, svime što se još može poboljšati i načinima kako to učiniti. Ja bih rekao da je najvažnija, najvažniji, e, kvaliteta agende zaštite potrošača već zapravo e, u procesu ostvarivanja a ono na čemu u budućem moramo raditi je uključivanje i digitalne agende odnosno posljedica ekonomske krize na potrošače utjecaja globalizacije na, jedinstveno tržište i na sudionike e, na jedinstvenom tržištu Dakle, imamo mnogo posla koji je pred nama, ali ja se nadam da ćemo zajedničkim snagama uspjeti obaviti taj posao. Imate li dodatno pitanje? Hvala. Što se radi načela predostrožnosti, što se radi genetski modificiranih organizama. Htio bih znati kako vi mislite, e, razmišljate u vezi s tim i kako to, kako, na koji način to utječe na zaštitu prava potrošača. Da, doista, kad govorimo o tim novim pojavama na našem jedinstvenom tržištu odmah se susretnemo sa načelom predostrožnosti. Dakle, procjena rizika mora biti poboljšana kako bi se sigurnost potrošača očuvala i osigurala i na novim segmentima tržišta u novim uvjetima. Dakle, E, sigurnost proizvoda nije nešto e, što možemo e, smatrati da se podrazumijeva. Moramo se svi truditi oko toga da zadržimo dosadašnju razinu sigurnosti potrošača. Moramo razmisliti o rješenjima za budućnost kako bi imajući pritom u vidu interese i sigurnost e, potrošača. Dakle, e, naravno imajući u vidu načelo predostrožnosti, a u suradnji sa e, nacionalnim, nacionalnim organima vlasti u zemljama članicama. Gospodin Karas, gospodine Mimice, sigurno znate da mi je drago što Hrvatska pristupa EU, unija, ali kad slušam, slušajući vas ova dva sata, iz svih e, vaših odgovora proizlazi da e, se radi samo o suradnji sa svim ostalim povjerenicima. Da li se uopće vi osjećate e, sigurnim u vezi sa vašim poslom za koji ste kandidat? Da li, da li osjećate da ćete vi osobno moći doprinijeti? Vi ste naravno diplomat, ali potrebno nam je i vodstvo u komisiji. Povjerenik mora imati kvalitete e, sposobnosti vođe. Što ćete vi doprinijeti? Kakvim inicijativama ćete vi doprinijeti tome da se odstrane i uklone sadašnje slabosti politike zaštite potrošača. Hvala gospodine Karas na ovom vrlo važnom pitanju koje se tiče ovog vrlo važnog aspekta efikasnosti zaštite potrošača. Ja bih rekao da ja doista prihvaćam, odnosno drago mi je zbog činjenice da je politika zaštite potrošača e, nešto gdje e, ću surađivati, morate, gdje se mora surađivati e, sa drugim povjerenicima. Ako svi mi jednak, pridajemo jednaku važnost tom aspektu e, njihovih politika, onda ćemo svi skupa biti uspješni. Dakle, e, napuštanje vertikalnog pristupa je trend koji nam omogućuje provedbu politika na razini baze građana Europske unije, zato zaista očekujem suradnju sa drugim kolegama. Ja sam se već sastao za vrijeme svojih priprema e, za današnji razgovor s vama sa mnogima od njih i razmijenili smo mišljenje o idejama kako e, mislimo da možemo poboljšati politiku Europske unije u vezi sa zaštitom potrošača mislim da nema u EU slabih politika u vezi s tim. Možda mi svi kao povjerenici nismo jednako jednako dobri, ali e, surađujući međusobno uvjeren sad ćemo postići ono što se od nas očekuje. Gospodine Mimica, Jeste li mišljenja da nam je potrebno više potrebe, e, više zaštite potrošača kako bismo ostvarili puni potencijal jedinstvenog tržišta. Jer postoji jedna suprotnost između zaštite potrošača i slobodnog razvoja jedinstvenog tržišta. Ponakad ta dva aspekta jedan drugoga blokiraju. Općenito, ja bih rekao da kao što sam već e, pokušao naglasiti u mojem uvodnom izlaganju, koordinacija i komunikacija sve su to najvažnije snage politike zaštite potrošača, međutim istovremeno mogu biti i najvažnije slabosti te politike ako se ne ostvare u najvećoj mogućoj mjeri. Zato bih se želio koncentrirati u tom kratkom periodu od 16 mjeseci koliko ću ja biti na toj dužnosti da se popravi e, konsolidacija, koordinacija i komunikacija. To možda zvuči općenito, ali možemo ići dublje u detalje, međutim, nažalost ne u ovom trenutku, jer vrijeme nam je ograničeno. Ja bih doista volio mm, dobiti priliku sjesti s vama i porazgovarati detaljnije o politici zaštite potrošača kako bismo e, iznašli put prema najvažnijim konkretnim inicijativima i akcijama. Hvala lijepa gospodine Mimica. Što se tiče e, vremenskih okvira na e, mom papiru stoji da još 20 govornika želi uzeti riječ, a imamo još 45 minuta, a također i kandidat za povjerenika treba dobiti vrijeme za svoje završno izlaganje. Dakle, u prosjeku na jednog govornika otpada 3,5 minute, dakle molim vas da e, budete koncizni i precizno formulirate i kratko svoja pitanja. Dakle, ja se nadam da mogu imati povjerenja u vaš, e, vašu disciplinu i pridržavanje ovih vremenskih okvira. Ne želim biti prestrogi i prekidati govornike. Dakle, Sljedeći su govornici gospodin Pupakis, Štila, gospođa Mecola po drugi put, e, gospodin De Jong i gospodin Obamaja. Dakle, gospodin Pupakis, imate riječ. Hvala gospodine povjereniče. Zanima me vaše mišljenje gospodina Mimica u zemljama članicama postoje velike razlike u pogledu kupovne moći potrošača. U manjim zemljama e, neke stvari su skuplje nego u drugima. Na primjer u mojoj zemlji u Grčkoj mi imamo recesiju već šest godina i potražnja je jako pala. E, osnovne živežne namirnice i osnovni drugi proizvodi kod nas su međutim skuplji nego u drugim zemljama članicama. Dakle, to je sve vrlo teško i zato postavljam sljedeće pitanje. Kako možete objasniti te velike razlike u cijenama između Grčke i drugih zemalja članica? Mislite li da je to e, znak e, rascjepkanosti jedinstvenog tržišta? Hvala lijepa gospodine Pupakis na ovom pitanju koje se tiče same srži funkcioniranja jedinstvenog tržišta. Naravno, nije lako mm, ostvariti potpuno funkcioniranje jedinstvenog tržišta za vrijeme ekonomske krize, a osobito nije lako to postići kada ta kriza nije ravnomjerno raspoređena po cijelom tom tržištu. Dakle, neke zemlje članice, odnosno neki segmenti jedinstvenog tržišta su pogođeniji posljedicama e, gospodarske krize, a neki drugi manje. Ali zato i imamo jedinstveno tržište i akt o jedinstvenom tržištu kako bi i zato sve službe komisije i također i zemlje članice bi trebali pokušati e, ostvariti u što je većoj mogućoj mjeri fundamentalne e, ciljeve jedinstvenog tržišta glavni koncept na kojem će službe komisije uskoro e, poraditi je e, ranjivost osjetljivost na posljedice gospodarske krize što se tiče starosne dobi i drugih razlika, drugih e, karakteristika e, potrošača. To će biti od velike važnosti za e, daljnji razvoj koncepta jedinstvenog tržišta. Hvala lijepa, imam još jedno potpitanje. Znači, e, jedna od najvažnijih briga naših potrošača su cijene. E, da li vi mislite da bi Europski centar za promatranje cijena mogao dati svoj doprinos tome da se suzbiju e, tendencije prema spekuliranju? Ja bih općenito rekao da što se tiče reguliranja cijena ili čak intervencija u cijene, to nije baš e, e, to nije u skladu sa konceptom jedinstvenog tržišta i slobodnog tržišta. E, moje je mišljenje da bi bilo dobro započeti dijalog na visokom nivou između povjerenika i drugih dionika na visokom nivou kako bi smo dobili e, podrobniju analizu, potrebne su nam studije kako bismo taj problem mogli približiti e, osnovnim interesima E, europskih građana i smanjiti kako bismo smanjili njegov negativni utjecaj na jedinstveno tržište općenito. Hvala lijepa gospodine gospođa Štiler. Mnoge knjižnice u Europskoj uniji e, nemaju pristup nekim knjigama jer im izdavači e, odbijaju staviti na raspolaganje knjige. Dakle, imamo situaciju da samo oni koji si to mogu priuštiti imaju pristup znanju. E, dakle, suočeni smo sa situacijom jednog apartheda u pogledu knjiga podjele na one koje si ih mogu priuštiti onih koji ne. Kako je vaše mišljenje o toj problematici? Hvala lijepa. Hvala lijepa što ste spomenuli E, temu e-knjige općenito na e, tržištu Europske unije. Sve veća upotreba e-knjige pokazuje sve veću važnost e, općenito digitalnih proizvoda i zato se moramo koncentrirati na to i raditi na tržištu za digitalne proizvode također. Što se tiče knjige, mi smo svjedoci jednog e, razvoja cijena u prošlosti, što je povezano i sa promjenom prakse glavnih e, dionika koji su promijenili model u vezi sa e, knjigom, model svog poslovanja. E, potpredsjednik Munija je e, zapravo poradio na tome da dobije, da se glavni izdavači obavežu na jedan zajednički koncept pomoću kojeg bi cijena e-knjige u jedno dogledno vrijeme postala niža u interesu potrošača kako bi oni imali veći izbor i kako bi se postigla veća, veće tržišno natjecanje na tržištu. E, naš rad e, u komisiji e, ticat će se takozvane licence za Europu, dakle što će se tičati jednog prava na intelektualno vlasništvo u pogledu e, e-knjige i jedne e, revizije e, prava intelektualnog vlasništva u ovom segmentu izdavaštva. Dakle, mi ćemo mi ćemo se pobrinuti za to da se e, procesi koji su već započeli u radu na tom pitanju nastave. Hvala lijepa gospodine Mimica na tom odgovoru. Mislim da su knjižnice vrlo važan javni prostor. Imamo knjižnice u cijeloj Europskoj uniji. Važno je da svi imamo pristup knjižnicama i pristup znanju. Pristup znanju je vrlo važan. E, kad se radi o tome što biste vi učinili za potrošače kad se radi o tom vrlo važnom području. Htjela bih još nešto čuti od vas. E, čini mi se da se po treći put vraćam na studiju koja treba započeti o analizi e, ranjivosti različitih e, grupa potrošača. Digitalno tržište je jedno od tri ključna područja kad se radi analizi e, izazova na jedinstvenom tržištu za e, osjetljive grupe, odnosno ranjive grupe potrošača. Mi ćemo dobiti rezultate tog istraživanja i na temelju e, dokazanih postignutih podataka, dobivenih podataka moći ćemo nastaviti na radu, sa radom na, tom, na toj temi. Hvala lijepa. Mislim da je važno da e, potrošači dobiju prave i relevantne informacije kako bi mogli donijeti informirane odluke. U tom smislu e, za vrijeme E, zato polažemo veliku važnost na e, internet stranice za usporedbe cijena. One mogu biti vrlo vrijedne za potrošače kako bi dobili informacije o e, usporedbi cijena. Iako pregovori o toj tomi još nisu dovršeni, moje pitanje je da li ste posvećeni doprineti e, omogućavanje pristupu informacija pomoću tih internet stranica da li već imate konkretne ideje o e, onome što ćete u ovom području poduzeti hvala lijepa što ste postavili pitanje o tim alatima za uspoređivanje cijena što, koji su vrlo važni za potrošače e, kod donošenja odluka odnosno e, izabira ponuđenih roba na tržištu e, u tijeku je dijalog o tim alatima za uspoređivanje cijena imamo već jedan cijeli niz pro preporuka u vezi sa budućim mjerama koje će se eventualno usvojiti možda će možda postoje i neki suprostavljeni pristupi u vezi sa tom temom moglo bi se e, e, ići na razini zemalja članica da bi se ti, te stranice mogle razviti e, na nacionalnoj razini kako bi potrošači unutar svog, svog segmenta e, za jedinstvenog tržišta unutar svoje zemlje članice bili informirani, a mogu bi se imati i paneuropski pristup gdje bi ti alati za usporedbu cijena bili na europskoj razini kako bi se omogućila bolja razina na cijelom, e, e, orijentacije na cijelom jedinstvenom tržištu. E, ja bih zapravo e, bio za to da se unaprede i jedna i druga razina, kako na dakle, razini zemalja članica, tako i na e, razini Europske unije. Međutim, također mislim da moramo voditi računa o sve većem europskom tržištu, osobito što se tiče trgovine u internetu, tako da moramo staviti e, potrošačima na raspolaganje e, alate za usporedbu cijena i na europskoj razini, a ne samo na, na razini zemalja članica, ali mislim da tu moramo ići korak po korak e, kako bismo razvili zaista pouzdana sred, pouzdane alate za usporedbu cijena. Hvala lijepa imam jedno kratko pitanje, potpitanje, Da li mislite da certifikati za takve internet stranice da bi osigurali pouzdanost i kvalitetu tih stranica. Mislim da je bitno da te stranice imaju certifikate koje, koje jamče e, njihovu kvalitetu. Da, mislim da je informiranje potrošača i pouzdanost e, informacija koje se daju potrošačima od ključne važnosti mislim da nam je to važna zadaća e, i nešto čime se moramo dalje baviti i zato u tim alatima za usporedbu cijena moramo također slijediti tu politiku pomoću tih koordiniranih kontrola od strane vlasti na razini zemalja članica možemo i koncentrirati na primjer na pouzdanost e, internetskih stranica kako bismo ustanovili u kojoj mjeri e, te stranice doista realno prikazuju situaciju na tržištu što se tiče cijena. Hvala lijepa, sada gospodin Dion. De Ovo ima više veze sa izvješćem na kojem ja radim, a to je izvješće o maloprodaji. E, već ste spomenuli, imamo tržište za digitalne proizvode, gdje imamo sve veću kompleksnost, sve više proizvoda, međutim ako imamo u vidu gospodarsku krizu e, u ovom trenutku, male e, neovisne trgovine nestaju e, zbog pogođenosti krizom. Pitanje kako ćemo omogućiti tim malim firmama i malim trgovinama da prežive u uvjetima krize. Hvala lijepa gospodine De Jong. Nemam potpun konkretan odgovor na vaše pitanje. Međutim, mogu barem reći nešto općenito e, u pogledu ovoga na što se odnosi vaše pitanje. Dakle, da, e, mi moramo zaštititi potrošače, ali također i male i srednje poduzetnike. I zato pristup tržištu i upotreba sve sve veća upotreba e, trgovine u internetu mi time povećavamo izbor e, koji ima potrošač ali Također povećavamo i ponudu koju e, dajemo e, na raspolaganju potrošačima. Dakle, u usporedbi sa, ajmo reći, staromodnim trgovinama. I zato razvoj i zaštita prava potrošača u digitalnom svijetu zapravo štiti i prava i interese e, tih malih i srednjih poduzeća na jedinstvenom europskom tržištu. E, gospodine De Jong, da li želite postaviti dodatno pitanje? E, Dakle, ne mogu to e, završiti za jednu minutu, ali radi se o pravilima za državnu pomoć, odnosno e, koordinaciji toga koji su, na primjer, kriteriji za e, davanje dozvola za rad velikim shopping centrima. Ja bih želio nastaviti raspravu o socijalnoj funkciji malih trgovina. To je nešto što je komisija priznala, ali nije poduzela nikakve mjere. Hvala lijepa opet na ovom pitanju. Ono što ja mogu u ovom trenutku učiniti je ponuditi usku suradnju kako bismo skupa pogledali u ove procese na koje ste s pravom ukazali kao na važan dio e, našeg rada dakle aspekt malih, malog i srednjeg poduzetništva ja ću, ja ću se zalagati za to da nastavimo raspravu na tu temu kako bismo e, se pobrinuli i za interese malih i srednjih poduzeća kao i za interese potrošača e, ja ću biti spreman na suradnju i daljnji razgovor s vama o toj temi. Gospodin Oberman je prisutan, ne vidim ga, u redu, dobili smo jedno mjesto. Gospodin Kacimarkakis, Abela Baldahino, Le Grip, Senalova, Engel, oni su na mom popisu govornika. Prema našem ugovoru s komisijom ne smijemo imati saslušanje dulje od tri sata. Želim dati kandidatu za mjesto povjerenika dovoljno vremena za odgovor. Stoga vas molim da ako nemate ništa bitno za reći kao dodatno pitanje, da e, onda to preskočimo. Pa ćemo vidjeti kako ćemo dalje nastaviti. Gospodin Haci Markakis je prvi. Hvala, ja neću imati dodatno pitanje, stoga kandidat za mjesto povjerenika se može usredotočiti na odgovor ovoga. Govorili ste mnogo o informiranju potrošača. Kao što svi znamo, takve informacije su dostupne putem interneta. Što ako postoji velika prepreka u pristupu tim informacijama, zato što, na primjer, imate neki, hen, neki hendikep, neki invaliditet. Ja sam bio izvjestitelj o zakonodavstvu kojem se žele osigurati da javna tijela, stranice javnih e, tijela budu dostupna svim potrošačima, pa i osobama s invaliditetom. Iz tog e, prijedloga smo izdvojili privatni komercijalni sektor, a osobe s invaliditetom su također i potrošači, no nemaju svi potrošači jednak pristup takvim informacijama i stoga moramo svadati ovu prvu prepreku, prepreku pristupa informacijama. Moje pitanje jest, spomenuli ste ranjive potrošače, niste duše baš specifično se tu odnosile na osobe s invaliditetom. Koliko je vama osobno do toga stalo da uključite osobe s invaliditetom na veliko područje zaštite potrošača Europske unije? Hvala. Da, hvala vam na postavljenom pitanju. Što se tiče mog zanimanja za one potrošače koje zbog objektivnih razloga nemaju potpun pristup tržištu zbog nekog invaliditeta, na primjer, koji im priječi pristup na jedan ili na drugi način, da uistinu ja poklanjam veliku pažnju upravo o tom pitanju i posvetit ću se tome isto tako ako me parlament eh, potvrdi Rado bih proširio i razvio utjecaj studije o javnim stanicama i pristupu njima. To je jedan od važnih eh, aspekata ovog dosijeja, ovog problema, no ne radi se samo o pristupu javnim stanicama. Naravno, to je također bitno za sve, no svaka osoba je potrošač pa i osoba s invaliditetom ili osoba koja ima ograničene mogućnosti pristupa i njih treba uključiti u to. Treba se pobrinuti i za njih. I stoga što se tiče njihovom pristupu, bilo da se radi digitalnom tržištu, bilo da se radi u nekom drugom obliku, pa i e, fizičkom obliku pristupa e, nekim e, tvrtkama ili uslugama, stvarno bih želio da ova tema bude dio rasprave, da se analizira i to ne samo zbog same analize, nego i naravno zbog e, akcija koje bi nakon toga pokrenuli. Ja sam spreman temeljito se posvetiti e, toj analizi i isto tako rješenju pitanje pristupa potrošača. Hvala, gospođa Abela. Hvala, gospodine Mimice. Imam jedno pitanje i zatim jedno kratko dodatno pitanje. Kako je vaše mišljenje o praksama nekih trgovaca koji nude usluge osobama koje žive u nekom od zemalja članica, a to na način da im se time da to nude samo njima, da time isključe mnoge milijune potrošača, posebno one koji žive na perifernim dijelovima Europske unije, koji dakle ne mogu na jednak način iskoristiti unutarnje tržište. Kako vi gledate na to? Hvala. Ja imam negativno mišljenje o tim praksama, to je u svakom slučaju tako. Bilo kakva diskriminacija što se tiče nacionalnosti ili mjesta boravka nije prihvatljiva s aspekta unutarnjeg tržišta, to dovodi do segmentiranja unutarnjeg tržišta, rascijepka unutarnje tržište i to nije naš cilj. Stoga bih rekao da bilo da se radi o ograničenju što se tiče dostupnost usluga ili dobara kupljena, na primjer, putem interneta, bilo da se radi o ograničavanjima što se tiče načinu plaćanja, putem bankovnih kartica, mobilnih aplikacija, ako se to ograniči samo nekim potrošačima, to su stvari koje treba ukloniti iz unutarnjeg tržišta i ja ću učiniti sve što mogu zajedno sa drugim povjerenicima kako bismo uklonili takve diskriminacijske prakse sa našeg unutarnjeg tržišta. Još jedno dodatno pitanje. Koje mjere imate na umu kako biste osigurali upravo takvu situaciju? Dakle, kako bi, na primjer, građane na malim otocima mogli iskoristiti mogućnosti unutarnjeg tržišta. Da, otok Gozo, kojeg ste spomenuli, je lijep otok, bio sam nekoliko puta tamo. Kao prvo, moramo imati jednake pozitivne posljedice na svim dijelovima Europske unije, na svim dijelovima unutarnjeg europskog tržišta, što znači da gospodarske aktivnosti raznih poslovnih operatera moraju biti na takvoj razini koja omogućuje da imamo konkurentnu mogućnost odabira za sve potrošače pa i u manjim sredinama ili na izoliranim dijelovima e, europskog unutarnjeg tržišta. S druge strane moramo razvijati i kupnju putem interneta. To će biti bolji način kako možemo proširiti njihov izbor, sniziti cijene, i tu dolazimo na ono pitanje smanjenja prepreka koje danas postoje na području digitalne, digitalne kupnje. Hvala gospođa Grip. Hvala gospodine predsjedavajući. Gospodine Mimice, želim pozdraviti Hrvatsku, vaše građane, hrvatske potrošače, hrvatske tvrtke koji su sada dio, koji će postati dio našeg unutarnjeg tržišta. Trenutno e, klub zastupnika europskih pučana ima neke sumnje što se tiče snage, jasnoće, angažmana o nekim temama do kojih nam je iznimno stalo, stoga bih rado da kao odgovor na moje pitanje da trebalo konkretne informacije. To nam je potrebno. Postavit ću vam pitanje, dakle, kao član odbora IMKO, ali isto tako i e, kao zastupnica odbora e, za ženska pitanja u ovom domu znamo nedavne studije komisije koje su pokazale koliko je ulaga žena važna u potrošnji da su odgovorne za 60% svih kupnji. Moje se pitanje tiče propisa o kooperaciji. Komisija e, iduće godine treba izdati jedno izvješće koje su temeljne misle tog izvješća, dakle radili se o ojačavanju mreža nacionalnih tijela koje moramo ojačati i kako vidite ovdje stvari, hoće li biti konkretnih prijedloga, kako će različiti dionici utjecati na izra, izradnju tog prijedloga. Hvala. Hvala gospođa Lugrip. Da, e, tijekom mojih priprema za saslušanje, sada dok još nisam član kolega prvenika, možda jasnoća mojih odgovora ne može biti veća od trenutne jasnoće prijedloga komisije koje se nalazi trenutno pred zastupnicima parlamenta i pred vijećem raznim, što se tiče raznih dosijanu, kada god se radi o zakonodavnom postupku koji je pred nama, uvjeravam vas da ću biti koliko god budem to mogao jasan, da ću se zalagati za prijedlog komisije, no da se neću držati tih prijedloga kao nešto što se ne može promijeniti ukoliko dospijemo na, na određenu razinu argumentiranja, kako bismo mogli poboljšati sve ono što smo predložili u našem dokumentu. Što se tiče pitanje spola u potrošnji, već smo preusmjerili našu pažnju na na analizi raznih praksa što se tiče e, kupovine pa i prema kriteriju spola. Naše analize prvotne pokazuju da što se tiče pitanja potrošača, rezultati se ne razlikuju toliko po kriteriju spola koliko se to dogodi pri drugim kriterijima, na primjer demografskim kriterijima koje koristimo u raznim potrošačkim politikama i e, raznim scoreboardovima koje imamo u području zaštite potrošača. Nastavit ćemo promatrati ovo pitanje spola u području politike potrošača i u studiji koju ćemo skoro izvesti o ranjivim skupinama potrošača i nadam se da ćemo uskoro biti mogućnosti imati jako precizan pregled utjecaja ovih kriterija na izbor potrošača koji postoje. Imamo vrlo malo vremena. Mogu li, mogu li prijeći na sljedećeg govornika? Hvala. Zatim imamo gospođu Senalovu i zatim gospodinu i gospodinu Rapti. I zatim su stvarno na kraju s vremenom. Gospodine kandidate za mjesto povjerenika, želim vas pozdraviti vas i vaše građane u EU, povjerenje potrošača u unutarnje tržište je smanjeno zbog izvještaja niske kvalitete raznih proizvoda, bilo da se radi proizvoda jedne marke ili jednog, e, jednog tipa koji su distribuirani u unutarnjem tržištu. Postoje studije koje pokazuju da građani nemaju jednak pristup e, istim standardima kvalitete diljem Europske unije. To sam već nekoliko puta ponavljala. Postoje izvješće kojem pozivamo komisiju da istraži upravo tu situaciju kao slučaj diskriminacije. Moje pitanje je vrlo jednostavno. Hoćete li poduzeti neke korake kako bi komisija napravila istragu što se tiče različitih standarda kvalitete e, dobara unutar Europske unije i koji su to točno koraki koje ćete napraviti kao povjerenik za jednu zemlju gdje su tu razliku potvrdili i neki sudovi. Hvala vam što ste nas pozdravili, naš pristup Europskoj Hvala vam što ste spomenuli tu temu kvalitete proizvoda i različite standarde. Da, zaista je tako da imamo dakle, prije svega na umu sigurnost. To područje treba učiniti što sigurnijim, treba poboljšati sigurnost proizvoda i što se rade proizvoda koje su u skladu sa zahtjevima e, zaštite i sigurnosti, moramo isto tako imati kvalitetan kvalitetnu analizu utjecaja na potrošače informacije o označavanju, o reklamiranju koji su usmjereni na potrošače. Ne smiju ih zavaravati, ne smiju učiniti izbor potrošača krivim što se tiče kvalitete. Kvaliteta se možda razlikuje u nekim slučajevima zbog raznih e, preferencija potrošača na određenim tržištima, no to mora uvijek biti jasno naznačeno potrošačima. Predlažem da uđemo malo detaljnije u tu temu tijekom idućih vježbe izrade scoreboarda kako bismo provjerili mišljenja potrošača i njihove odgovore na pitanje koliko to pitanje očekivanje kvalitete predstavlja za njih stvarno jedan interes i da prema tome izradimo scoreboard za iduće mjere i korake koje moramo poduzeti. Hvala. Hvala gospodin Engel. Um, uh, Hvala gospodine predsjedavajući, gospodine Mimica. Tonio Bož je radio na pitanju sigurnosti usluga. Od 2003. godine nemamo mnogo pomaka naspram mnogih drugih područja gdje je komisija mnogo toga poduzela. Znam da to nije vaša krivica, ali ipak mnogo se radilo na sigurnosti proizvoda, ali ne dovoljno na sigurnosti usluga. Posebno područje je sigurnost e, što se tiče požara u hotelima ili u nekim drugim objektima. Mnogo ljudi umire svake godine, neću reći zbog komisije, ali eto nemamo ništa čega bismo se mogli držati kao zakonodavnog okvira što se tiče kompenzacije i gdje bismo mogli stvarno potaknuti sigurnost upravo, na primjer, što se tiče te teme kako potrošači ne bi se više osjeđivali, ne bi umirali zbog recimo ovakvih situacija. Stoga bih vas pitao hoćete li na tom konkretnom području nešto poduzeti i također bi me zanimalo hoće li komisija nastaviti e, na e, izjave gospodina Borga da će upravo sigurnost usluga biti važna. Uh, uh, Hvala vam. Što se tiče sigurnosti proizvoda, on, to područje je mnogo bolje razvijeno no sigurnost usluga. I to je jedan od razloga iz kojeg svi povjerenici iz kolegija su zapravo odružili svoje napore kako bi više postigli upravo na tom području. Dakle, to što se prije događalo možda nije moja krivnja, na svakako će biti moja krivnja ukoliko se u budućnosti ništa ne učini, čak i tijekom sljedećih 16 mjeseci do kraja ovog saziva. Postoje dakle neka područja koja već jesu regulirana, osobito što se tiče sigurnosti smještaja osoba. No čak i tamo vidim prostora za poboljšanje legislativnih zahtjeva što se tiče sigurnosti. Također možemo mnogo više poraditi na općenito govoreći sigurnosti od požara, dakle ne samo kada se radi o uslugama, već i o robi gdje se može poboljšati otpornost materijala na vatru. Dakle, to može biti vezano opet uz e, neka nova sredstva koja smanjuju sposobnost gorenja i općenito govoreći svakako sigurnost usluga jest područje, jedno novo područje e, na kome je potrebno raditi i koje bi bilo među e, prioritetima što se tiče aktivnosti na području sigurnosti ove komisije i povjerenika koji će biti e, nadležan za zaštitu potrošača. Puno vam hvala i za kraj samo jedno pitanje gospođa Zahvaljujem predsjedatelju. Želim vam puno uspjeha u vašem budućem radu. Jedno vrlo jednostavno pitanje. Potrošači ovise o odlukama brojnih povjerenika. Vi ste jedan od tih povjerenika, ali ćete biti. Stoga jedno vrlo jednostavno pitanje za vas. Jeste li spremni izdržati i konflikte sa vašim kolegama kako biste se jače zalagali za zaštitu potrošača kod, na primjer, jako konkretnih pitanja, na primjer, kolektivne tužbe? Hvala. Thank Hvala vam. Moj bi odgovor bio da bi to bio moj zadatak i način na koji bi vršio svoju dužnost. Da budem, strog u smislu interesa potrošača i mogućnosti potrošača te njihovih očekivanja kao i svih drugih područja politika gdje koje imaju doticaj na interes potrošača. Moji prvi kontakti i rasprave s nekolicinom povjerenika i potpredsjednicom komisije zapravo su dovele do toga da je moj stav prilično optimističan. Postoji spremnost od strane svih njih da se interes potrošača ne doživljava kao nešto sukobljeno sa pojedinim raznim politikama, već su oni svi spremni da interese i zaštitu potrošača dožive kao važan sastavni dio ovih politika. I u ovom trenutku čini mi se da se ne radi o procesu koji bi zapravo doveo do bilo kakvog sukoba interesa, odnosno sukoba s drugim politikama, već da bi došlo mnogo doći do lijepe suradnje unutar cijelog kolegija što se tiče zaštite potrošača. No, gdje god bi bilo potrebno malo više pogurati zaštitu potrošača, ja bih svakako odradio svoj dio. Zahvaljujem onda svim kolegama što su se pridržavali vremena i e, zahvaljujem na mnogim i zanimljivim pitanjima. Imali smo 29 zastupnika koji su postavili pitanja, tako da na tome svima zahvaljujem. Sada ću sa zadovoljstvom pozvati kandidata za povjerenika e, na jednu kratku završnu izjavu. Mislim da smo pet minuta ostavili za to, tako da ću mu dati riječ koliko god on to želi dugo, unutar pet minuta, prije nego što zatvorimo ovo saslušanje. Imate riječ. Intensive, valuable and inspiring. Hvala vam. Ja bih vam htio zahvaliti na ovom vrlo intenzivnom, vrijedom i nadahnujućem razmeni mišljenja. Danas ste potvrdili kako imate veliku opredjeljenost politici zaštite potrošača i njenoj ulogi unutar, unutarnjeg tržišta kao pokretač unutarnjeg tržišta kao nešto što može stvoriti gospodarski rast i nova radna mjesta. Vi ste promicali taj interes potrošača i tu ulogu potrošača taj gospodarski potencijal koji se krije u potrošačima i to ste već činili nekoliko godina, te bih stoga rado sada bio u položaju da i ja mogu dosegnuti takvu razinu zanimanja, ambicije koje vi imate, takav doprinos politici zaštite potrošača. Doista bih sad pokušao još jedan put naznačiti neke od ključnih mogućnosti koje nudi ovaj resor. Doduše, dakle imam za to ograničeno vrijeme. Stoga ja moram imati prioritete. Mi ćemo morati odrediti naše prioritete. Ako me potvrdite, radit ću naporno kako bismo ostvarili te prilike, kako bismo dali veću vidljivost e, politici zaštite potrošača na europskoj razini i unutar samih europskih politika te pokazao kakve su sve mogućnosti, pogodnosti ukoliko je to moguće. Također, ponovno želim reći da se doživljavam kao čuvar e, Europske potrošačke agende i želim dobro vršiti svoj posao, te stoga su mi potrebni neki partneri, neki dionici i od njih očekujem isto. Ponovit ću svoje ključne prioritete ukoliko me odobrite, a oni se tiču konsolidaciji postojećih zakonodavnih okvira, što se tiče zaštite, zaštite proizvoda, medicinskih sredstva, in vitro diagnostička sredstva, otvaranje potpuno novog područja e, usluga, bankarskih usluga, bankarskih računa gdje moramo zaštititi interese potrošača i također želim konsolidirati provedbu, mogućnost provedbe, prakse u provedbi što se tiče koordiniranog djelovanja nacionalnih službi, te isto tako i na europskoj razini. Nadam se da ću moći izraziti koliko sam spreman biti otvoren, surađivati sa svim dionicima što se tiče tih pitanja i isto tako koliko sam spreman informirati sve potrošače o opipljivim koristima politike zaštite potrošača te im dati sve informacije koje će stvarno biti u skladu sa potrebama potrošača. No nama su potrebne isto tako i informacije usmjerene, privedbi usmjerene području biznisa kako bi i oni postali svjesni interesa potrošača, propisa u vezi zaštite potrošača kako bismo njima olakšali pristup tržištu i to već od najranijih stadija potrošačkog proizvodnog ciklusa. Parlament je doista igrao ključnu ulogu u oblikovanju europskih politika zaštite potrošača i ja želim nastaviti raditi na tome s vama, naravno ukoliko me potvrdite. Ako mi pružite tu priliku, posvetit ću se bliskoj suradnji s parlamentom, a pogotovo što se tiče zakonodavstva koji su još u tijeku usvajanja i posvetit ću se da ih se usvoji do kraja ukoliko je moguće saziva parlamenta, no isto tako želim surađivati na mnogim drugim inicijativama koje su iznimno važni za potrošače. Dopustite mi da završim s jednom osobnom primjedbom. Vidio sam izravno dobrobiti politike zaštite potrošača u Hrvatskoj. Mi smo možda e, nacija koja ima dosta slabu kulturu zaštite potrošača, no ja sam bio prisutan kada smo počeli s oblikovanjem naših našeg prvog zakonodavstva što se tiče zaštite potrošača. Zalagao sam se za poboljšanje harmonizaciju tog zakonodavstva sa pravnom stečevinom EU unije i sada u trenutku kada Hrvatska pristupa EU, uniji stvarno bih rado vidio da se taj san i ostvari da je Hrvatska potpunosti uključena, potpunosti dio unutarnjeg tržišta i uskoro će se doista taj san i ostvariti. Ako odobrite eh, moju kandidaturu, uvjeravam vas da ću se punim srcem zalagati za donošenje rezultata, jer to je ono što potrošačima treba, stvarni rezultati, njihov stvarni interes koji treba zaštititi i koji treba staviti u središte svih pitanja što se tiče unutarnjeg tržišta. Hvala vam na ovoj konstruktivnoj raspravi. Hvala vam lijepa na vašem doprinosu što se tiče mnogih detalja, pa i budućih e, mjera i politika koje treba ili ojačati ili osnažiti unutar službi komisije i doista se veselim što ću biti dio tog cijelog procesa. Hvala vam. Well, thank you very much, uh, Hvala vam, gospodine Mimica, na vašem sudjelovanju u ovom saslušanju. Čak sam i krivo izračunao, imali smo čak 30 govornika koji su vam postavili pitanja, skoro pa smo se držali vremena, stoga vam stvarno zahvaljujem. Sada ću službeno zatvoriti saslušanje samo, sa, samo da podsjećam koordinatore i zastupnike odbora Envija da, da se danas popodne u 15 sati nalazimo u u sobi 6B54 u PHS zgradi gdje ćemo raspravljati o ovom saslušanju i dogovoriti se oko finalne odluke. Stoga veselim vam se što ćete doći na naše iduće sastanke i hvala gospodinu Mimici na vrlo energičnom sudovanju u saslušanju. Hvala vam.